sa raspravom o TTIP-u. Danas je izgleda dan TTIP-a za naš odbor, jer sada ćemo imati zadovoljstvo razmijeniti mišljenja sa povjerenicom Malström o pitanju daljnjeg obhođenja sa E, instrumentom ISDS, odnosno sa tom problematikom, a nakon toga ćemo od 16 sati imati javno saslušanje e, sa pitanjem E, na koji način TTIP pogađa naše građane, na koji način oni od njega mogu profitirati. To je naravno, ISDS je naravno kontroverzna tema o kojoj se u kontekstu TTIP-a raspravlja, ali naravno ISDS e, je dio i drugih e, sličnih ugovora i sporazuma i zato je E, komisija započela sa konzultacijama na tu temu. Imamo e, niz doprinosa iz zemalja članica e, u okviru tih konzultacija i sada će nam povjerenica Malstrom predočiti rezultate tih konzultacija i navesti neka problematična područja koja se naravno E, koja je već u svojoj rezoluciji 2011. parlament e, naveo. Dakle, pitanje je kako ćemo se postaviti prema tome, kako ćemo u budućnosti se postaviti prema pitanju zaštite investitora i jako mi je drago što je povjerenica Malström danas tu s nama i da ćemo saslušati njezino najprije uvodno izlaganje. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine e, predsjedniče, dame i gospodo, cijenjeni zastupnici, hvala vam lijepa što ste me ponovo pozvali. E, kao što je rekao predsjednik, razgovarat ćemo o instrumentu SDS-a u okviru TTIP-a E, od svih pitanja u vezi sa TTIP-om ovome se do sada posvetila najveća pažnja, odnosno izaziva najveću zabrinutost. To je na neki način iznenađujuće jer već 16 godina nacionalne vlade Europske unije su ispregovarali 1400 takvih pregovora bez velike povike, e, a u Time su obuhvaćene i neke od najvećih investicijskih kompanija na svijetu e, i to je pojačalo e, vrlo potrebne tokove kapitala i pojačalo zapošljavanje. S druge pak strane nije e, iznenađujuće što je to ljude zabrinjava jer sada je Europska unija nadležna za međunarodnu trgovinsku politiku, a to je povećalo svjesnost i izazvalo e, raspravu u javnosti, što je dobra stvar. Mm, broj dakle takvih sporazuma je sve veći, ali priroda takvih sporova se promijenila, dok su oni u prošlosti se ticali uglavnom jasnih e, slučajeva e, gdje se radilo investicijama, kompanije sada E, pomiču granice i to je e, došlo do razmjera koje su iznenadile mnogi ljude, uključujući i mene. Međutim, situacija je manje dramatična nego naslovi u medijima. E, općenito investitori gube više slučajeva nego što ih dobivaju. Ali ono što mnogi ti od tih sporova čine jasne mi je da postoje, da postoje problemi e, e, u vezi s tim i tako da je to trenutno e, tema o kojoj se najoštrije raspravlja u Europi. Zato je komisija započela sa javnim konzultacijama, mi smo najavili detaljnu analizu u sjeću, to, to, u to se sad neću ulaziti. E, dakle, e, veliki broj naših građana odbija TTIP u cjelini ili e, ISDS kao njegov dio. Dopustite da budem potpuno jasna u vezi sa našom interpretacijom tih anketa, mi smo dobili neke ideje i o tome kako se e, uhvatiti u košta s tim e, problemima. Naravno komisija dijeli zabrinutost i mnoga pitanja koja su e, navedena očito je da postojeći sporazumi e, ne zadovoljavaju e, potrebe, odnosno nisu primjereni za 21. stoljeće i ako nam nešto treba za budućnost, onda je to nešto drugčije od ovoga što sad imamo i zato je komisija već neko, već neko vrijeme e, počela raditi na tome da promijeni ISDS, na primjer u okviru pregovora s Kanadom. Ja međutim danas neću ovdje prezentirati finalne finalno, finalni rezultat tog rada, dakle novu verziju SDS-a, e, nego mi dopustite da kažem najprije nešto što se čini očitim, a to je mi moramo ispregovarati pravila na kojima će se temeljiti SDS i e, novi TTIP. Dopustite da vam kažem zašto mislim da je to važno. E, najprije tim e, pitanjima se treba pozabaviti konkretno što se tiče e, SAD-a. Naravno, SAD je potpuno funkcionirajući pravni sustav, pa zašto smo onda zabrinuti? Istina jest da je SAD funkcionirajući pravni sustav i da je tu rizike od ekspropriacije e, mnogo manji nego u nekim drugim dijelovima svijeta, ali činjenica je da nijedan e, zakon u SAD-u ne zabranjuje diskriminaciju stranih investitora. ISDS je jedini način da se e, tu izbori za prava stranih investitora, a e, rješenje sporova između država bi zapravo isključio manje kompanije sa američkog tržišta. I također Evropska unija e, E, druge zemlje kao što su Kanada i Japan bi tu bile u prednosti pred Europskom unijom. E, također devet zemalja članica već imaju e, sporazume sa SAD-om, e, međutim te zemlje naravno primjenjuju i kompletan europski AKI od 2004. U svakom slučaju ja vjerujem da su potrebne neke reforme kako bi se postigla ravnoteža u tom sustavu. U svakom slučaju E, e, situacija se mora promijeniti. Kao treće, SAD je e, početna točka kad se radi o 3000 postojećih sporazuma o slobodnoj trgovini, dakle čini veći dio takvih sporazuma. SAD dijeli mnoge od naših ciljeva i novi E, pristup u okviru TTIP-a bi tu bio od e, velike važnosti i važan je dio e, naših pregovora koji su u, teku, u toku. situacija sa Kanadom je malo drugčija i tu su već postignuti mnogi dobri dogovori. Boljom definicijom i, e, tog sustava mi smo tu uspjeli suziti mogućnosti zloupotrebe i e, smanjili mogućnosti zloupotrebe e, pravila od strane država. Dakle, uključili smo u sporazum sa Kanadom po prvi put e, kodeks ponašanja za arbitre i e, naveli e, obvezu transparentnosti takvih e, arbitražnih postupaka. Dakle, sa kanadskom vladom smo uspjeli postići niz dogovora mi smo zaključili dogovor sa Kanadom, ali želim buditi lažne nade kod e, e, vas da ćemo to sigurno uspjeti i sa drugim e, našim partnerima. Dakle, moramo biti vrlo obsrezni. U svakom slučaju imamo i klauzule o budućoj reviziji i Kanada dijeli naše mišljenje o važnosti tog dijela ugovora. U svakom slučaju, pitanje nije da li trebamo e, e, naći nove forme arbitraže e, za sporo između investitora i država i za TTIP, nije pitanje da li, nego samo kako ćemo to učiniti. Dakle, ja ću danas govoriti o četiri seta novih reformi, međutim ovo su preliminarne ideje o kojima započinjemo raspravu i tu nas zanimaju i vaša mišljenja. E, brige koje su mnogi izrazili je da će e, je da će TTIP biti barijera za naše e, standarde i naše, našu regulativu, odnosno da će se sniziti razina zaštite. To su sve važne zabrinutosti kojima se moramo pozabaviti u okviru e, ovih e, pregovora. To možemo učiniti na dva načina. Htjeli bismo u tekstu uključiti jedan stavak u koji jasno kaže e, da vlade mogu slobodno zaštititi svoja, svoje interese, odnosno interese država članica i da e, im se ne može zabraniti da donose e, političke odluke samo kako bi e, investitori očekivali stabilne, takozvane stabilne uvjete za svoje investicije. Ne, ne može biti pravilo da investitori mogu očekivati nepromjenjene uvjete, regulatorne uvjete u odnosu na one koje su, koje su vrijedili za vrijeme potpisiva, za vrijeme njihove investicije. Dakle, naše ideje su te da vlade dugo prije nego što dođe do konkretnih slučaja moraju nominirati jedan ograničeni popis e, e, sudaca arbitara koji, u koje se ima povjerenje, u koji bi e, odlučivali u slučajevima sporova, oni naravno moraju biti kvalificirani i moraju biti suci u našem pravosudnom sustavu e, da bi mogli biti na tom popisu. E, naravno, to će biti e, neki, neki su tražili permanentni sud kako bi se izbjeglo to da e, suci arbitri razmišljaju o svojim budućim karijerama prilikom donošenja odluka. E, I ja podržavam takve ideje. Multilateralni sud bi tu imao veću legitimnost i bio bi e, e, učinkovitija upotreba sredstava također. Ja se nadam da će parlament e, tu dati svoju podršku i dati svoje mišljenje i savjete kako da to realiziramo. Činjenica je da e, tu nema mogućnosti e, žalbe na odluku arbitranog suda je doista izaziva zabrinutost i time se moramo pozabaviti. Dakle, međutim potrebna su nam pravila kako bismo imali konzistentnost u seriji interpretacija e, tih, te regulative. Postoje dakle e, razlozi da se e, izradi jedan multilateralni sustav koji bi omogućio i žalbe na donešene odluke arbitražnih sudova. Ako bilo što doprinosi percepciji da je ISDS e, da nije fer, to je to što investitori imaju i drugu šansu da e, izbore, da se izbore za svoje interese. Je po tom pitanju e, razmišljamo o sljedećem rješenju da se investitorima ne bi dopustilo ako započnu proceduru e, pred arbitražnim sudom da ne bi mogli koristiti i nacionalne sudove odnosno da moraju odustati od bilo kojeg procesa koji su već započeli pred nacionalnim sudom ako odluče započeti e, proces rješavanja sporova po ISDS-u. To su neke od ideja koje smo do sada E, o kojima do sada razgovaramo. To su preliminarne ideje, želim o njima razgovarati s vama, saslušati vaše ideje i savjete. Sljedeći tjedan imamo e, neformalno vijeće e, ministara trgovine u Rigi i ja se nadam da ćemo nakon toga negdje krajem ovog proljeća imati zajedničko stajalište Europske unije. Dakle, to je pokušaj da se nosimo sa ovom vrlo kompleksnom, e, kompleksnim pitanjem i e, e, nadam se tu konstruktivnoj suradnji s vama. Gospodine predsjedniče, ovo je bio dugačan uvod, ali mislim da je to bilo važno jer ovo je vrlo kompleksno pitanje i sad se veselim vašim pitanjima. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Sada ću riječ dati izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. kako bi e, odgovorili, odnosno reagirali na e, izlaganje povjerenica. Izvjestitelj sam ja, dakle skidam šešir predsjedavajućeg i stavljam šešir izvjestitelja. Želim e, reći tri stvari. Kao prvo, što se tiče pitanja koji instrument je zapravo neophodan kako bi se zaštitile investicije, odnosno investitori. Da nam je zaštita investitora potreba, e, o tome se svi slažemo. Dakle, moramo osigurati da strani i domaći investitori imaju jednak tretman, da nitko od njih nije u, ni u boljoj poziciji niti diskriminiran. To načelo e, mora biti e, vodeće načelo kod formulacije u ovom sporazumu, ali mi moramo naći koji instrument te zaštite je odgovarajući i primjeren. Ja sam u, izvješ, u nacrtu izvješća jasno napisao da nam nisu potrebne e, potrebni arbitražni takozvani sudovi koji nisu sugovi, da se sve to može e, rješavati unutar postojećeg pravosudnog sustava E, gdje naravno nema diskriminacije i uopće nema potrebe da se e, nešto osniva izvan postojećeg pravosudnog sustava, osobito što bi to izazvalo i bilo povezano sa nizom problema i izazvalo velike polemike. Dakle, e, polazim od pretpostavke da ću ostati kod te pozicije, dakle ja ne razumijem zašto bi e, bilo neophodno e, imati sustav e, rješavanja sporova između investitora i države pomoću arbitražnih sudova van našeg pravosudnog sustava. Sa Singapurom smo već ispregovarali sporazum o slobodnoj trgovini i tek naknadno smo u, dogovorili i Eh, mehanizam zaštite investitora. U pregovorima sa Kanadom smo također eh, unijeli te odredbe i dakle bitno je da se držimo načela da eh, su svi e, u ravnopravnom položaju i da imaju svi isti tretman. Druga stvar, rekli ste da su pregovori sa Kanadom zaključeni, tu imamo isti problem, a to je da u mnogim područjima e, nesigurnost koju ste i vi opisali e, što se tiče ovog instrumenta i a su naravno se pojavile i ja ne mogu shvatiti e, po kojoj logici se s jedne strane može reći e, da tu postoje ozbiljni problemi sa starim sustavom ISDS i zato razgovaramo o novom, ali istovremeno e, se u jednom sporazumu upravo taj alti, stari problematični ISDS usvaja u okviru jednog sporazuma i zato se po mom mišljenju treba intenzivno razmisliti o poboljšanju tog dijela sporazuma sa Kanadom. E, ja mislim da je taj sporazum sve u svemu dobar sporazum i da e, te izmjene ga neće e, ugroziti. Treća stvar koju sam htio reći tiče se prijedloga koje ste sada iznijeli Mislim da su to već koraci u pravom smjeru. E, dakle, razmisliti da se pravo da se e, donosi nova regulativa ne navodi samo u preambuli, nego da se e, osigura da postoje neovisni suci i sutkinje koji odlučuju o sporovima i da imamo jedan, jedan kodeks ponašanja e, također da unesemo klauzulu o reviziji i da osiguramo da e, jednu dvostruku upotrebu dakle i nacionalnog zakonodavstva i arbitražnih sudova da to bude isključeno. Sve to bi dovelo do toga da E, se osnoje jedan međunarodni arbitražni sud e, koji bi zamijenio rad dosadašnjih arbitražnih e, mjesta, kako bih ja to nazvao. Dakle, cijeli niz zemalja postoji koje bi pod pokrovljem svjetske trgovinske organizacije bile spremne surađivati oko osnivanja i e, e, jednog takvog međunarodnog suda za e, rješavanje takvih sporova. Međutim, to također znači da to treba biti načelo prilikom pregovora, dakle da se dakle inzistira na tome da se osnuje jedan takav međunarodni sud. Što se tiče pitanja gdje bi taj sud bio, naravno postoji nekoliko opcija i tu naravno možemo skupa krenuti i nekim novim putevima. Dakle, u tom smislu bi ja podržao ovaj put e, koji ste vi naznačili u e, svojim, svojoj prezentaciji ideja. Eto toliko od mene, a sada riječ dajem e, gospođi Kvesud Rovol. Hvala lijepa, hvala lijepa gospođo povjerenice što ste došli na odbor INTE i što nas izvješćujete. Ja sam e, pozitivno, e, ugodno iznenađena da su vaši prijedlozi toliko uznapredovali u smjeru u, o kojem smo već e, u različitim krugovima neformalno razgovarali. Kao i vi, i ja smatram da ISDS u ovom slučaju ne bi, dao, ne bi bio prikladan i toga ne bi bilo koristi i međutim za razliku od e, izvjestitelja moram reći da i naši, naša slavna mala i srednja poduzeća pro, mogu profitirati od arbitražnih e, sudova. U Njemačkoj postoje popisi e, gdje stoje primjeri e, iz kojih se vidi da su mala i srednja poduzeća na taj način e, uspjela zaštititi svoja prava svoje pravo. Ne smijemo zaboraviti da u SAD-u su često sudovi pojedinih država E, nadležni, a oni se ne moraju pridržavati međunarodnog prava i zato e, je situacija prilično loša ako se mora ovisiti o odluci jednog takvog e, suda koji uopće ne zanima što je Washington ispregovarao. Dakle, pod pretpostavkom da uspijemo ispregovarati ja sam već jutros rekla da tu kraticu SDS više neću upotrebljavati, ali naravno polazimo od pretpostavke da nam treba zaštita za investitore u okviru međunarodnog e, ugovora. Da li postoji onda garancija da će se i na lokalnoj razini pridržavati onoga što je u okviru TTIP ispregovarano? jer svaka investicija se nalazi negdje na teritoriju jedne od recimo e, država SAD-a. Mislim da je dobro kad se opiše e, što je moguće i što je moguće utužiti, a što ne. Dakle, da se napravi jedan katalog za E, suce arbitre, odnosno e, popis e, onih u koje se može imati povjerenja, to je po mom mišljenju dobro. Pitanje Međunarodnog arbitražnog suda, možda pod pokriljem Svjetske trgovinske organizacije, srednjoročno gledano mislim da to jest moguće, ali mislim da ne bismo trebali drugi korak staviti ispred prvog. Mislim da bi prvi korak bio e, jedan jedan konzistentan i transparentan postupak koji bismo sada trebali ispregovarati, a tek na temelju toga onda možemo e, činiti daljne korake. Po mom mišljenju, e, što se tiče ove treće stvari o kojoj ste govorili, dakle što se tiče mogućnosti za žalbe, e, tu se također treba e, vidjeti kako bi to moglo izgledati, tko može e, na kraju donijeti definitivnu odlugu jednog takvog arbitražnog postupka. Mislim da je to slaba točka u dosadašnjim razmatranjima. Od mnogih od mojih kolega su za to da se e, definiraju ti postupci, ali ne znaju kako bi e, trebalo onda izgledati, kako bi to trebalo izgledati dalje u postupku, dalje u postupku žalbe. Ja ne znam, ja nisam stručnjak za to. Što se tiče sudova, dakle to, tu treba naći jednu od mogućnosti koje su predložene, koja je moguća. O jednoj stvari još uopće nismo razgovarali, mnogi, smo, mnogi od nas su za ili protiv e, i čuje se da već postoji veliki broj bilateralnih e, trgovinskih sporazuma. Ako sada ne dogovorimo novu formu za zaštite za investitora ostaće na snazi ti stari e, bilateralni ugovori. Dakle, mi imamo situaciju da gdje bi e, dva velika bloka EU i SAD e, E, do, e, dogovaraju takav sporazum, tu bi bilo čudno da to nije definirano, e, dovoljno definirano. Strani investitori u Europskoj uniji su također različito zaštićeni već prema tome gdje investiraju. I još posljednja stvar koju želim reći, po mom mišljenju uopće nije razjašnjen odnos između našeg ugovora sa, sporazuma sa Kanadom i e, TTIP-a. U cijelom, cijeloj ovoj raspravi u proteklim mjesecima e, govori se da se e, rješenja koja su nađena u okviru ugovora sporazuma s Kanadom mogu primijeniti i u TTIP-u. Međutim, kad bismo sad imali jedan takozvani CITA plus, to bi značilo zapravo da bi i e, u sporazum CITA morali ponovo početi pregovarati. Ja vjerujem da je paket CITA jedan paket gdje je s oba dvije strane pristale na neke kompromise, što je i normalno u takvim pregovorima. Ali ako mi sad unilateralno e, ponovo otvorimo neku točku, onda se ja bojim odnosno predviđam da će onda i Kanađani koji, koji se e, nisu zadovoljni baš sa svim točkama koje smo mi tu uspjeli ispregovarati, da će onda i Kanađani dakle htjeti ponovo otvoriti paket i ponovo početi pregovarati o nekim točkama koje se njima ne sviđaju. Po mom mišljenju to e, bi trebalo izbjeći. I na kraju želim reći što se tiče zaštite investitora, mi smo tu još u procesu razmišljanja, mi smo na putu prema nečemu što može biti ovako ili onako. Ja vjerujem da zato u ovom trenutku e, zapravo moramo biti otvoreni za e, što veći broj prijedloga kako bismo dobili što veći broj informacija da bismo onda kad to bude bilo potrebno e, na temelju svog to znanja mogli donijeti odluke. U redu. Kolegice i kolege, imamo jedan problem, a to je da se još 11 kolega javilo za riječ, a vremena imamo do 16 sati i povjerenica mora također dobiti vrijeme da odgovori na pitanja, zato predlažem da se E, vrijeme za izlaganje, odnosno postavljanje pitanja ograniči na dvije minute. Ema je sljedeća. Evo ja ću se potruditi predsjedavajući. Hvala povjerenici što ste došli danas i što ste našli način kako napredovati po ovom jako važnom pitanju koje nas e, sve blokira e, u pregovorima oko TTIP-a, ne samo TTIP-a, već i u ovim e, sporazumima kao što je CETA s Kanadom, gdje, smo, gdje nam je potrebno to rješenje. Dakle, vidim da danas e, imamo, e, idemo korak naprijed, da vidimo ne da li ćemo imati zaštu za investitora, već kakav će vid poprimiti ta zašta investitora investicija. Dakle, Evo, to su neki predlozi koje ste nam iznijeli, moramo ih podrobno analizirati da vidimo koji bi bili najbolji mehanizmi da se napreduje po tom pitanju, a to naravno neće biti riješeno e, preko noći. Moramo biti sigurni da e, posredstvom transparentne rasprave nađemo odgovarajuće rješenje. Naravno, želimo se naći u situaciji da ohrabrujemo više, veći broj, stvaranje većih broj, broja sporova, ovo je nešto što se odnosi na izuzetno rijetke situacije koje se tiču međunarodnog prava. Dakle, ovo je jako uzak broj mogućih situacija i trebamo se postarati da ne ohrabrujemo, ponavljam, e, da dođe do povećanja broja sporova. Ovo je nešto što treba pojačati e, i poticati ljude da ulažu i da pojača povjerenje, a ne da e, si ljudi kažu evo ga ja mogu sad slovno ulagati pa bude što bude, imam zaštitu. I svako moramo imati na umu da ovo, za ovo moramo imati određene rokove, da znamo kad i kako ćemo napredovati po ovom pitanju i mora, ovo mora biti početak da se nađe rješenje za CETU. Na primjer, i recite molim vas, dakle, kakvi su vaši rokovi, da li, e, da li ovome raspravljate s Amerikancima i e, koje ste obveze preuzeli e, vizavi Kanadžana, jer i oni također čekaju da vide što dalje, ali moramo u svakom slučaju riješiti se ovog negativnog, jako negativnog stava i da pređemo na pozitivna rješenja te da krenemo konstruktivno i smisleno naprijed e, sa i zaključimo ovaj sporazum, trgovinski sporazum. Hvala, Helmu Šaljic. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispričavam se gospodine Lamsdorf, e, nisam znao da ste vi preuzeli e, mandat kao E, od, od kolege kao izvjestitelju Sjeni. E, hvala lijepa, da mi, smo, mi liberali smo tu e, dosta liberalni. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Mi pozdravljamo napore komisije. Jedno je jasno, dio postoji jedan dio onih koji prate ovu raspravu koje se uopće neće biti moguće uvjeriti oni unapred smatraju jednostavno da je TTIP nešto e, loše i zlo i vode kampanje zaustavite TTIP. Oni koje jest moguće uvjeriti, mislim da ste njima e, danas dali mnogo dobrih ideja. Na primjer, to što ste rekli da se e, ili može ići na zaštitu investitora ili se može e, sve to skupa usidriti u nacionalnom zakonodavstvu, mislim da je to dobra misija misao. Da li nam što će nam uspjeti u obsiru TTIP-a, e, to još ne znamo, o tome je govorio i e, E, predsjednik odbora, izvjestitelj, dakle što se tiče osnivanja ovog međunarodnog suda, e, mene zanima vaše mišljenje, da li smatrate da je to uopće moguće izvedivo da to sad već u okviru pregovora o TTIP-u uspijemo, e, uspijemo postići? rekli ste da SAD ima jedan potpuno funkcionirajući pravosudni sustav, naravno da imaju, međutim mi evropljani ga vrlo često gledamo sa ogromnom količinom skepticizma. Mi ne želimo da naše kompanije koje investiraju u SAD-u moraju e, da se moraju obraćati e, sudovima njihovih e, E, savjetnih država e, i da pred njima moraju izboriti svoja prava. Mislim da je to važna stvar o kojoj se mora razmisliti. I e, nadalje, a to je već i rečeno, ako dobijemo TTIP bez e, zaštite e, investitora, onda ostaje na snazi ovo što već imamo, to je e, oko tisuću i po e, postojećih ugovora, zato je TTIP šansa koju trebamo iskoristiti. iskoristiti. Hvala lijepa sljedeći govornik, gospodin Šolc. E, hvala lijepa. Dakle, možda ću se malo ponavljati, ali mislim da je ovo važna prilika za razmjenu mišljenja sa povjerenicom. Ja spadam u kritičare ISDS-a i to sam već i dopodne rekao u našoj raspravi o nacrtu izvješća. da mislim da ISDS zapravo spada na smetlište povijesti. To je jedan instrument za rješavanje sporova u jednom konkretnom sektoru koji međutim više ne odgovara 21. stoljeću i izazovima koje je sa sobom donijela globalizacija. Zašto to kažem? Dakle, suočeni smo s jednom kompleksnom stvarnošću gdje u korist privatnih eh, privatnih e, stranaka gdje države u 21. stoljeću e, radi zaštite interesa privatnih e, stranaka moraju se odreći dijela svoje, svoje suverenosti i nadležnosti. Zašto bismo to učinili u 21. stoljeću? Postoji dovoljno brojki i informacija o tome kako je do sada e, kako se do sada e, rješavalo te sporove i to je jedan gotovo e, nepregledan sustav. Ono što priznajem je da ta kritika koja već dugo sazrijeva i koja, koju smo imali i prije pregovora sa Kanadom po mom mišljenju je bitno da se bavimo e, onim što je bitno, a to je da nam je potreban jedan međunarodni arbitražni sud gdje bi se takvi sporovi rješavali. I zato moramo upotrebiti svoje mozgove, a parlament E, se da uhvatiti u klopku e, logike postojećih sporazuma, mislim da iz te klopke moramo izaći. Hvala lijepa. Hvala povjerenice. Vi ste pokušali objasniti nam da je ovaj sustav e, dosta loše sklepan, dosta perverzan i da ćete ga vi pokušati popraviti, poboljšati, ali nikad nam niste objasnili zašto nam je potreban uopće taj sustav, zašto između Europe i SAD-a apsolutno nužno potreban taj sustav. I kada pogledamo e, studije OECD-a, Svjetske banke i kad vidimo detalje transatlantskih e, e, transakcija, nitko danas ne kaže da ovaj sustav zaštite posredstvom privatnih arbitražnih sudova nešto što može favorizirati investicije. Niti jedno jedino izvješće to neće reći da se to favorizira favorizira investicije. U biti vi kažete da imamo 1400 sporazuma, među kojima i SDS, e, pa onda moramo napraviti to. Pa zar je stanje Zar je svijet toliko pozitivan da toliko ima sreće u međunarodnim odnosima da treba smatrati da ono što je sastavnim dijelom prošlosti da je nužno predstavlja našu budućnost? Pa vi znate jako dobro da velika većina ovih sustava koji su stvoreni, da su e, iz sporazuma, da su e, potpisani sa zemljama u razvoju, sa europskim zemljama e, su napravljeni jer države koje su bile potpisnice se smatralo se da nisu imale e, dakle države s kojima smo to potpisali da nije bilo boljih e, pouzdanog sustava i kad čujem kolegu Hrvata koji je jutros rekao nama treba ISDS jer ako dođu investitor, strani investitori e, moramo im biti u mogućnosti reći da je ovo iznad našeg nacionalnog zakonodavstva i bit će zaštićeni pa to je katastrofa pa vi kažete da treba promijeniti da ćemo promijeniti tu zvijer pa, žao mi ali vi možete koliko god hoćete E, vučje očnjake brusiti, ali i dalje će to biti vuk i to će i dalje ostati perverzno i to neće ublažiti njegovu štetu. Uzmo dva primjera danas. Europska komisija e, radi na istragu e, na sporazuma, odnosno Apple Irskoj sporu i nadam se da će na kraju moći primorati te, ta poduzeća da plate u obliku u vidu E, poreza sve što nisu platili, dakle i Apple i Starbucks koji je drugi primjer, e, u vašem svijetu će nužno e, ići posredstvom vašeg sustava da izvuku te novce. Evo drugi primjer, digitalna, e, digitalno gospodarstvo, svi i svugdje kažu i Europska komisija i predsjednik komisije da je to ogroman novac. 85% e, burzovne kapitalizacije su američki i oni odlučuju ta pravila. Ako želimo digitalno gospodarstvo u Europi, onda moramo biti u stanju nametnuti pravila, odrediti svoja vlastita pravila, a sa ISDS-om to neće biti moguće. I zaključno želim reći da se evo nalazimo u sustavu koji je superioran, koji eventualno E, koji može dovesti u pitanje nadležnost Europskog suda i cjelokupne naše e, nacionalna zakonodavstva, to nam nije potrebno. Ukoliko se slažete, možemo to prepustiti nacionalnim sudovima i neki SDS osne mimo svih tih sporazuma. Hvala. Hvala lijepe. Hvala vam povjerenice što ste došli na današnji sastanak. Želim vas podsjetiti da smo po temi ISDS-a imali e, javnu raspravu i e, jako velik broj građana sudjelovao u tome. To je apsolutno povijesni rekord u smislu sudjelovanja europskih građana. Što se tiče e, toga moramo znati da su europski građani bili protiv TTIP-a i protiv SDS-a, a mi umjesto da ga jednostavno e, povučemo. Ja ne znam, mi ga ovdje sada mijenjamo, a ne znam hoćemo li nakon toga se usuditi ponovno pitati europske građane e, što o tome misle. Ja ću se zapravo ovdje zasnivati jedinim dokumentom koje konkretno ovdje možemo imati i na kojeg se možemo pozvati, a to je CETA. Što se tiče e, pitanja sukoba interesa i neovisnosti e, arbitražnih sudaca, i među ostalog moramo reći da ne postoji nikakva obaveza da advokati prestanu raditi kao advokati za slučaj da budu izabrani za arbitražne suce. A osim toga, arbitražni sud zapravo je samo ogranak svjetske banke, što znači da se radi o e, instituciji koja je tekako bliska američkim interesima. Nisu se mnoge stvari riješile, nisu se problemi riješili, a to zato što se čini da nacionalni sudovi ne jamče prava stranim ulagačima. Oproste povjerenice, ja dolazim iz zemlje koja ne može skriti neke manjkavosti svog sudskog sustava. Međutim, iako e, imamo nesavršeno nacionalno pravosuđe, ipak ga ne možemo zamijeniti isto tako nesavršenim e, međunarodnim sustavom. I na kraju komisija e, kaže da e, o, o ovom donošenju zakona se govori samo o preambuli, a ne i u ostatku teksta. Ja e, moram reći da kada se radi o kompenzacijama, da činjenica da se plati kompenzacija ne bi biti prepreka da se pokrene sudski postupak. ISDS je skandalozna pojava, a E, ja vam čestitam i mislim da ste jako dobro uspjeli jer ste iz skandal pretvorili e, u javnu raspravu. Gospodin Šuster. Hvala predsjedniče. Veliki broj predloga, gospođe Malmstrom idu u pravom smjeru. Evo, bit ću kratak jer imam samo dvije minute. Navešću samo dva elementa. Ti prijedlozi trebaju eh, ISDS pretvoriti u neki, neku vrstu stalnog eh, suda. Mislite li da bi to bilo moguće isključivo sa svim američkim državom u početku? Jer ovo možda zvuči teško vjerojatno da se napravi jedan stalni e, arbitražni sud e, sa cijelim svijetom, dakle mislite li da to potrebno samo napraviti sa SAD-om u početku i onda proširiti na ostale zemlje? Drugo, što se kanal tiče, dakle isključeno je politički da se malčice promijeni sporazum, tako da mi nije jasan vaš stav glede toga. E, imamo problem političke vjerodostojnosti, a to ne možemo provući nikako. Čini mi se, naime, da ovdje ima veliki broj američkih poduzeća koje imaju filijale u Kanadi i koje bi mogle e, prebaciti neke elemente u Kanadu ići preko tog sporazuma jer imaju povoljnije sporazume e, jer Kanada ima povoljni sporazum e, nego SAD, ako to bude slučaj. Dakle, to nije isključeno. U tom slučaju, zašto ne, ne poduzmete tu inicijativu i slijedite taj put kojim ste pošli, jer bojim se da bi moglo doći do pada, odnosno do, do problema i Ovdje se radi u biti o političkoj vjerodostojnosti i mislim da komisija može samo biti na dobitku ako to bude radilo. Ako nije pokvareno, nemojte ga popravljati. Iskreno govoreći, ja pratim ovaj dosje već neko vrijeme i ne vidim koji je to problem koji ljudi iznose. Imamo 600 na predmeta od 50 tih e, države su izgubile 31% tih predmeta i tu se ne radi o zakonima, već e, nepoštivanju ugovora i licenca, mali broj malih srednjih poduzeća, većina europljana e, pokreću parnice i čak i ako Europa ima najveći broj na svijetu bilateralnih E, e, sporazuma čin, siguran sam da imamo najviše standarde. Dakle, ako stvar nije u kvaru, onda ne moramo je popravljati, ali to ne znači da ne, možem, ne moramo usavršiti. Dakle, e, zaustaviti ove e, žalbe ne bi bio loš, loša inicijativa, ali najvažnija bila transparentnost i skandalo. Znači, čini mi se da su države članice jučer zaustavile, spriječile Europsku uniju da potpiše Eh, UN-ovu SDS konvenciju eh, kršeći pravila transparentnosti. To bi nas trebalo miravati, a ne transparentnost. Evo ga, tu države članice spriječile Europsku uniju da potpiše sve moguće SDS sa, sa cijelim svijetom. Zar je u našem interesu, ako gubimo samo 31% eh, predmeta, da to izbjegnemo? I ovo je nešto što treba biti i pristupačno kako bi mala srednja poduzeća mogla to koristiti. I za kraj, mislim da ovo ne bi trebalo bijati zakonodavce da usvajaju neke e, zakonodavne tekstove, zakone koji će e, oduzimati imovinu bez kompenzacije i slične odluke, jer u tom slučaju ćemo morate zalagati za dobru vladavnu prava i to u cijelom svijetu. To se ne smije slabiti. Ne možemo reći da ćemo pristati na američke uvjete. E, ja se ne bi želio obresti u sudu u vjerovatno vjerojatno ni vi. Ako pogledate e, na svjetskom gospodarskom forumu, mi smo e, stotinu 30 i 126 na popisu svjetskom. To je problem. Hvala, gospođo Keller, izvolite. Hvala povjerenice što ste došli ovdje i iznijeli svoj plan. Ja bih rekla da u svakom slučaju to ide u pravom smjeru, ali ja imam problem s tim što to ne ide do srži problema i šteta je što mi u Europskom parlamentu nismo nikad imali, nismo nikad vodili pravu raspravu o tome da li stvarno želimo ili ne ISDS, već se samo pričalo o tome kakvu vrstu ISDS-a i konzultacije su bile o reformama koje ste predložili o, u vezi s ISDS-om, ali mislim da bi bilo važno imati načelnu raspravu oko toga da li mi to želimo ili ne. Jer Evo ga, prvi put mi e, imamo e, ovlasti na razini Evropske unije da odlučujemo nečemu i dakle bilo bi važno da se odreći da li to želimo ili ne i bilo bi vrijeme da e, se to odluči jer će on to imati do kraja svog života. I ja bih želio postaviti to temeljno pitanje, mislim da bismo o tome stvarno trebali raspraviti, ja imam osobno mišljenje o tome, ali jako je teško samo e, gledati i analizirati prijedlog reformi kad u biti imate ključni, temeljni problem sa time, nečemu što, na što se nije odgovorilo. I mi o ovom Međunarodnom sudu koji je nekolicina kolega spomenula i tu raznim prigodama, možete o tome raspravljati, što se mene tiče, granica je tu, pod uvi, e, mislim, to je, može biti, može o tome raspravljati ako se uključe i tužbe e, protiv investitora i njihove obveze, obveze investitora također trebaju biti pokrivene, a zašto ne možemo naći neko rješenje da se unese u TTIP, da mi preuzmemo obvezu da radimo, da zalažemo na stvaranje takvog međunarodnog suda, a s obzirom da ćemo to raditi, onda nećemo unositi ISDS u sam TTIP da li to može biti mogućnost i prije što na vrijeme, imam pitanje glede vašeg prijedloga. Jedno e, se tiče CITE EU Kanada trgovinskog sporazuma, vi ste rekli da je to zaključeno i da se ne može puno ne može se tu mijenjati, ali ja nisam shvatila da li ćete predlagati neke izmjene Kanadi ili ne. I e, što se tiče ovog e, prava, zadržavanja prava da vlada uređuje, donosi određene odluke, tu ste, kako ćete tu formulaciju koristiti? Gospodin Kaspar i onda gospodin Reding. Hvala povjerenice na vašem izlaganju koja je jasno pokazala kako mi ne želimo da se primjenjuje zakon jačeg te da globalizacija mora e, poštovati određena pravila. Puno toga je rečeno, ja ću iznijeti još nešto povrst svega. Naši e, međunarodni sporazumi nisu nešto čime se mogu baviti naši e, nacionalni sudovi i to se upisuje u sve međunarodne sporazume i dobro je da je tome tako jer e, je dobro da u slučaju dvojbe prava koja su e, iz nekog ugovora potpisanog sa trećim zemljama, ovdje mislim na problematične zemlje, bilo bi dobro da ti sporovi budu riješeni od strane transparentnih sudova, jer ako idete pred sud neke komunističke zemlje, onda nikad nećete imati pravo. Naravno da ima diskriminacija u SAD-u prema stranim e, poduzećima prije nekoliko godina kada smo e, odgovorili na javni natječaj, Airbus je imao najbolju ponudu i zahvaljujući nekim e, trikovima i nejasnim situacijama, sve je napravljeno da Boeing pobjedi na tom javnom natječaju. Dakle, ako to nije diskriminacija stranog poduzeća, onda ne znam što je diskriminacija. E, također je rečeno da je sporazum s Kanadom e, stari sporazum glede zaštite investitora. U Kanadi stvari više nisu onako kakve su bile. Ako poredimo taj e, sporazum sa Kanadom sa 1400 i koliko li već e, nacionalnih sporazuma, mislimo onda da kad govorimo o Kanadi, da e, što se tiče da je taj sporazum s Kanadom, kada se razmišlja o demokraciji i manevarskom prostoru, da je to ogroman korak naprijed. Tako da sam uvjeren da je sporazum koji je zaključen s Kanadom danas omogućuje da veliki broj problema koji, koji su izraženi svojedobno da su uzeti u obzir. I mi želimo zadržati manevarski prostor, politički manevarski prostor i vi, drago mi je što ste to spomenuli danas, a ja bih želio iznijeti dvije e, kritike na vaš prijedlog. Dakle, mogućnost revizije. Ja bih to također želio, ali moramo znati da li će na kraju to biti prednost za nas kao zakonodavca ili ne, jer do sada e, je samo u 25% slučajeva su investitori e, bili u pravu. Dakle, bojimo se da će posredstvom e, postupka revizije e, biti pružena mogućnost investitorima da drugi put pokušaju izvojevati svoje pobjedu i ako, ako neko izgubi jedan postupak, ne znam kako bi mogao se odreći prava da se žali. I, i ja bih želio da razmišljamo o Međunarodnom sudu ali ne bih želio da budemo isuviše brzopleti i da stvorimo takav sud zajedno sa SAD-om. Trebalo bi puno više zemalja uključiti u to, trebalo bi razgovarati s velikim brojem država koje ne smijemo dovesti pretvršen čin. Tako želim reći da e, osobno često preferiram neke privatne sudce, a e, spram nekih e, sudaca, državnih sudaca iz e, komunističkih zemalja i diktatura. Gospodin Reding, zatim gospodin Arena. Hvala predsjedniče. Dopustite najprije da se zahvalim Povrednici Malmström, jer ono što je danas rekla bilo je jako važno u biti. Jer ona reče da je kratkoročno potrebna reforma i otvaranje, a srednjoročno da možemo uzeti u razmatranje neku temeljnu reformu, odnosno temeljne reforme, a pretpostavljam da je mislila na stvaranje Međunarodnog suda, ali naravno svi znaju da e, stvaranje, pokstanje Međunarodnog suda nije nešto što se može kratkoročno napraviti, da to treba puno vremena, ali to je ono što nam treba na kraju. Ne treba nam komunistički, već neki međunarodni sud koji će biti utemeljen na vladavini prava. Ono što zasigurno nije e, prihvatljivo i nije adekvatno jeste stari sustav koji se primjenjuje u ovih 1400 slučajeva. Dakle, sama CETA je jako velik iskorak i moramo to uvidjeti. Osobno ne mislim da bismo trebali ponovno otvarati pregovore CETA jer ako ste završili nešto, onda se na to ne smije vraćati. Ne smijemo pokrenuti inicijativu mi da se ponovno to dovodi pitanje, ali trebamo iskoristiti ovu mogućnost koja nam se sada pruža s partnerom koji je nam ravan, odnosno cilj je da napravimo ključne reforme, neke su već iznesene, razmišlja se o njima, i doista bismo trebali to uzeti u razmatranje i mislim da bi to bilo e, bio dobar odgovor na onih e, 1500 zahtjeva e, građana da vide da smo doista razmislili i da smo poduzeli neke mjere koje se tiču transparentnosti s ovim u vezi. Dakle, evo, o čemu bismo možda mogli razmisliti da postoji možda neki kakvo žalbeno tijelo koje bi moglo biti neki prvi korak e, u stvaranju trajnog međunarodnog suda. Ja sam u svom amandmanu predložila neku embrionsku <laughs> mogućnost stvaranja međunarodnog suda unutar te tipa jer e, znam da nam je trebalo da nam je potrebno više vremena i više partnera, ali onaj temelj bi se mogao napraviti. Gospođa Rena, izvolite. Hvala predsjedniče. Najprije, ovaj princip koji, za koji se zalažemo, čini mi se da to zaboravljamo sve ono vrijeme, svi investitori, bez obzira na njihovu nacionalnost, moraju e, imati jednako pravo pristupu nepristranom i neovisnom sudstvu. Da li je naše europsko sudstvo neovisno i e, nepristrano? Mislim da jeste. Da li je američko sudstvo nepristrano i neovisno? Mislim da jeste. Drugo, što želimo jamčiti posredstvom e, sustava zaštite investitora? Kao prvo želimo zaštiti investicije SAD-a u Europi oni su, to je već nešto uspostavljeno, predsjednik je rekao jutros da je Irska bila najveći korisnik eh, tih investicija SAD-a u Europi i da, tamo ne, da tu nema nikakvog ISDS-a, dakle ISDS nije pokretač tih investicija. Kao drugo želimo također zaštititi, zaštititi svoje investitore koji ulažu u SAD. Argument je taj da evo imamo ulagače koji danas u Americi i u svim saveznim državama SAD-a i danas su oni zaštićeni tri želimo jamčiti pravo da se uređuje, a to nažalost SDS ne jamči. Dakle, samo s ovim današnjim argumentima bih rekla da nam nije potreban SDS u te tipu jer jednostavno SDS ne jamči to pravo da se uređuje i čak bi ga mogao oslabiti na raznim država članica i Evo argument e, devet e, država članica koji imaju ISDS danas u Europi. Da li zato što devet država članica imaju ISDS moramo napraviti ravniloku za svih 28 država članica i da usvoje sustav koji ne, ne funkcionira, ne slažem se. Treće, to je, kaže se da taj sustav e, ne funkcionira za mala i srednja poduzeća. Kad vidimo cijenu ISDS-a za mala i srednja poduzeća, to je neprihvatljivo i to je argument koji ne stoji. E, međutim, slažem s vama, gospođo Manstrom, kada kažete da trebamo raditi na izradi sustava ISDS-a za budućnost, ne u okviru te tipa, već u budućnosti da se napravi sustav koji će biti puno više uravnotežen, puno... E, bolji i ovi prijedlozi koji vi iznosite danas mislim da su dobri, da se na njima treba raditi i trebamo ostaviti otvorena ta vrata, ne samo u okviru te, ne u okviru te tipa, jer to bi moglo e, ugroziti cjelokupni te tip, već mislim da trebamo zajedno s vama raditi na pitanju postupanja, odnosno rješavanja sporova izvan te tipa i mi smo svakako spremni razgovarati tome s vama. Hvala. Gospodin Morel i onda gospodin Hvala predsjednik se hvala povjerenice što ste došli do nas. Zašto ISDS e, stvara toliko, izaziva tolike rasprave i zašto je bilo toliko negativnih odgovora na vaš upitnik? Pa istina je da se u početku nastojali minimizirati obim tih negativnih odgovora i na kraju evo vas došli ste pred nas e, sa određenim prijedlozima, to je dobro jer vi ste uvidjeli da tu postoji jedan demokratski problem koji predstavlja sds iako to nije naravno jedina problemačna stavka u te tipu, ali to je ono što nas danas zanima. Postoji jedan dojam da se uvijek privilegira, nas je privilegirati interes ulagača i da se zaboravlja interes e, e, naših sugrađana i država. Postoji neka odbojnost koju mogu razumjeti prema privatnoj pravdi, to je su, i to je sukob interesa i u onome što ste rekli ne vidim ništa što uklanja tu bojazan od sukoba interesa i ono što, evo, svi što su rekli, pa čak i vi ovdje, slažemo se da je na neki način ISDS nešto arhaično, depasirano. Ali umjesto da iznosimo prijedloge za reformu danas, ja bih htio da mi se odgovori na sljedeće pitanje, da li nam je to stvarno potrebno u okviru transatlantskih e, pregovora sporazuma. Dakle, da li, da li nas to zanima i tko to uopće traži? To nisam shvatio jer ne vidim nikakvu statističku povezanost između ISDS-a i povećanja stranih ulaganja. To je upravo sad prije koji trenutak reklo. I ono što, e, na čemu se nije dovoljno inzistiralo, to je da e, se odvrat, da se neke države e, odvraća od ulaganja iz straha da budu pokrenuti sporovi protiv njih. I konačno, e, što se same CETE tiče, to treba objasniti, vi ste, to, e, vi ste rekli da je sporazum zaključen, dakle ne može se ništa napraviti. A opet kažete, e, sutra ćemo napraviti super reformirani SDS, ali nažalost ne možemo ništa napraviti. Pa problem je ako usvojimo setu takav kakav je sa ISDS-om koji smatramo da je nedostatan, pa koji su argumenti sutra koji će Amerikanci koristiti E, evo reći nam, e, usvojili ste nešto e, s kanadžanima što funkcionira jako dobro, zašto znači nama namećete reforme? Mi tu nemamo nikakvih protuargumenata. Dakle, jednom kada se to usvoji, onda će to napraviti se reforma, onda će to zahtijevati izmjenu TTIP-a i tako dalje, a nije odgovoreno nam dovoljno pitanja. Hvala. Hvala. Zahvaljujem se povjerenici što je došla na sastanak našeg odbora i što nam je rekla o najnovijim prijedlozima vezanim za ISDS. Govorili ste o nekim e, bilateralnim aspektima. Budimo konkretni. Ja sam iz e, Češke i e, mi imamo bilateralne investicijske sporazume sa Sjedinjenim američkim državama. To su staromodni sporazumi, želimo ih modernizirati i smatramo da je najbolji način da to ostvarimo da imamo jedinstvene europski pristup, jedan ISDS, ne samo za TTIP, već i za buduće sporazume. Što se sajče samog TTIP-a, on nam je potreban, u tome imate apsolutno pravo, potreban je međunarodnim tvrtkama, jer znamo e, da e, postoji jedna prednost, a to je da domaći sudovi u SAD-u ne mogu rješavati sporove. E, ISDS bi mogao biti dobar mehanizam, no kao što su rekli kolege, nećemo ga ostvariti od danas do sutra, a zato u međuvremenu dok ne budemo imali takav jedan stalni sud, trebamo raditi na ISTS-u. Hvala. Sada kolega Da Silva. Hvala povjerenici, hvala na zanimljivim prijedlostima. Želim jedno pojašnjenje. Zanima me dokle želite doći vezano za odredbe ISDS-a u okviru sporazuma CETA. E, naime, u ttp u bazirat će se na režimu SDS-a u okviru CETA. A Europska komisija je do zaključka da taj režim nije dovoljno dobar te da je potreban čitav niz poboljšanja. Prema tome, tu imamo politički problem. Ne vidim kako ovaj parlament, kada ga se bude tražilo da se odobri trgovinski sporazum da kaže da ako Europska komisija tvrdi da taj sporazum nije dovoljno dobar. Zato mm, nas zanima u vašem radu s kanadskim e, partnerima što se još može napraviti. Vi ste rekli da ćete s kanadskim partnerima govoriti o mogućem napretku u e u ali ste također spomenuli žalbeni mehanizam i e, suda koji bi se osnovao u budućnosti. Ono što mene zanima, ako je komisija je li komisija spremna dati jak politički odgovor na ozbiljan politički problem. S drugim riječima, koliko daleko želi doći Europska komisija s našim kanadskim partnerima, možete li riješiti probleme koje ste uočili, a ako jeste, onda to znači ponovno otvaranje pregovora o tom poglavlju, što bih ja pozdravio. Povjerenice, izvolite. Hvala vam za pitanja i komentare. E, I e, neki od njih pokrivaju isto područje, pa neću možda svakome pona osob odgovoriti. Kako bismo dobili na vremenu, odgovorit ću na više njih istovremeno. E, postoji mogućnost dakle e, toga da se i SDS e, i drugi sporazumi trebaju rješavati. Dakle, sve to postoji, ima ih e, jako puno takvih sporazuma i možemo se pitati e, e, možemo li ih reformirati. Oni su dio mandata što ga je komisija dobila, a isto tako predstavljaju dio prioriteta za Sjedinjene američke države. Klauzule i SDS će se pojaviti u svim budućim sporazumima i u transpacifičkom sporazumu također postoje takve odredbe o međunarodnom rješavanju sporazuma međunarodnom rješavanju sporazuma. Prema tome, ne možemo to zanemariti, naročito ako postoje za druge države, kao na primjer Meksiko, Kanadu i tako dalje. Nadalje, međunarodni sporazumi nisu zakon u Americi. To je činjenica. Gospodine Fjellner je mislim dao statističke podatke koji su sasvim javni. Zašto se to koristilo do sada? To su koristili uglavnom evropljani i uglavnom manje tvrtke. Zašto? Zato što se radilo o pitanjima vezanim za ulaganje. E, promjena licence e, koja se možda čini stručno pitanje, ali može se odraziti na e, ulaganja i radna mjesta za milijone ljudi ili pak kada je došlo do utuđivanja ulaganja i slično. Dakle, ovakve slučajevi se koriste za samo rijetke situacije, mi pokušavamo dakle zaštiti ljude od toga da budu žrtva zloupotrebe. Kada pročitate pomno sporazum s Kanadom, vidjet ćete da mnoge aspekti koje ste vi predlagali već tamo postoje. Dakle, eh, stalni međunarodni sutovi. Ja osobno mislim da je to dobra ideja. Bila sam eh, otvorena prema vama i vi ste realni. Do toga neće doći sutra. Treba vidjeti kako će to funkcionirati, tko će biti član, tko će to plaćati i tako dalje. Sad to će biti potrebno više godina. Mi ne možemo čekati toliko jer moramo riješiti e, pitanje koje se postavlja u okviru TTIP-a, već i u drugim sporazumima, primjerice onaj o kojem pregovaramo s Japanom. A ima i drugih koji čekaju. Ja sam rekla mojim službama, moje službi da e, postoje različite mogućnosti za iznalaženje međunarodnog mehanizma za rješavanje sporova. Ako nađemo međunarodni sustav ili u okviru ISDS-a, to je nešto što obvezuje sve zemlje. E, sustav žalbe koji bi se mogao napraviti prema modelu svjetske trgovinske organizacije, oni imaju sedmero ljudi koji rade u jednom stalnom tijelu. To bi, dakle, e, po, bilo moguće. Mislim da u jednom dobrom pravosudnom sustavu ako želite e, da, e, da postoji žalbeni postupak, mislim da je to dobro, ne samo za tvrtke, već i za države. Što se tiče CETE, to je e, to je sporazum koji je zaključen. E, to su objavile sve europske države članice kao i Kanada 27. studenog, ako se ne varam, dakle sporazum je zaključen, on će se potpisati, prevesti i tako dalje. Mi smo u Europskoj uniji i ja ne želim pregovarati s Amerikancima o nečem što se mi, u, oko čega se mi u Europi još nismo dogovorili za sada. Mi, parlament, vijeće, komisije moramo se složiti i onda nakon toga razgovarati o tome s Amerikancima i s Kanadžanima. Mi smo ih obavijestili, oni znaju e, što nas tišti, ali ne mogu početi razgovor s Kanađanima, a da prije toga ne znam što mi želimo postići. Međutim, ne možemo ponovno otvoriti kanadski sporazum, možemo unijeti neke izmjene. Barem e, službeno svi kažu da ne žele ponovno otvarati e, sporazum s Kanadom. Naime, ako mi otvorimo jedno poglavlje, budite uvjereni da će Kanadžani otvoriti jedno drugo poglavlje i tada će cijeli sporazum propasti. To će biti loše za naša poduzeća i e, to znači mora ostati tako. Sam e, e, raspored, o čemu su me pitali Ema i neki drugi. E, to je nešto o čemu se, se formalno raspravljati Nastavit ćemo rasprave o svemu ovome. Sljedeći tjedan ova je tema na dnevnom redu e, vijeća za trgovinu. O tome ćemo dakle tamo govoriti i u komisiji ćemo početi o tome razgovarati ovog proljeća. Jer kao što su e, rekli kolege, mnogi među vama, trebat ćemo o mnogim bitnim i hitnim aspektima TTIP-a uskoro početi razgovarati. Gospodine Fjellner, imamo i sporazum gdje komisija želi šta potpisati, ali države članice još nisu na to spremne. Gospođo Kleller, što se tiče Mogućnost, odnosno prava regula, eh, da se stvari eh, reguliraju, eh, moramo to obratiti s pravnog stanovišta, da se isplicite kaže kako se to može pravno regulirati. Predsjedavajući, mislim da sam ovim pokušala odgovoriti na većinu pitanja. Oprostite ako sam nešto izostavila. Hvala lijepa, povjerenice. Imaćemo sasvim sigurno i drugih mogućnosti da detaljno raspravljamo o TTIP-u. Hvala vam povjerenice u moje ime i ime mojih kolega što ste došli na ovaj sastanak. Ovime zaključujemo šestu točku našeg dnevnog reda, pa odmah prelazim na sedmu točku, a radi se o saslušanju na temu TTIP, što je tu, što tu ima za Evropljane. Molim, ako e, neki ulaze ili izlaze, da to napravite brzo i u tišini. Gut. Hat es den entsprechenden Austausch jetzt gegeben? Edu, ako ste sada e, svi rekli što ste htjeli reći, želim vas zamoliti za mir i tišinu. Molim vas za mir i tišinu da bismo mogli nastaviti sa radom. <laughs> so, also jetzt fangen wir mit dem Hearing. Dakle, počinjemo sa javnim saslušanjem. Imali smo već niz saslušanja o pojedinim dijelovima e, pregovora o TTIP-u. Upravo smo sad razgovarali o pitanju ISDS-a. Danas e, želimo počet, e, želimo pokušati e, razjasniti pitanje što TTIP donosi našim građanima. Možete zamisliti da gotovo svakodnevno e, imam po nekoliko raznih sastanaka i događanja na tu temu i gotovo stalno se javljaju građani i pitaju postavljaju pitanja u vezi sa TTIP-om, postavljaju pitanja što to konkretno donosi, kakve prednosti i koristi. I upravo to je današnja tema našeg javnog saslušanja. Dakle, koje prednosti donosi TTIP, koje koristi i ovo saslušanje će biti završno u jednom nizu saslušanja. Drago mi je što je povjerenica Cecilija Manström e, što će nam dati sada svoje uvodno izlaganje na tu temu. Izvolite. puno hvala predsjedavajući, dame i gospodo, da pređimo sada sa samog ISDS-a na e, širu e, sliku svega. Hvala što organizirate ovo saslušanje. Znam da među političarima vlada veliki interes za ovu temu, ali i velik broj europskih građana za to se zanima. Puno putujem Evropom i vidim da se ljudi za to zanimaju. Ponekada nailazim i na skepsu, ali vrlo često postavljaju pitanja i mislim da je današnji panel gostiju vrlo dobar. Uvodno moram reći da prije otprilike četiri i pol mjeseca kada sam stupila na ovu dužnost, da e, mislim da se trgovinske politike moraju usmjeriti kad ljudima i zato moramo imati maksimalan dijalog i transparentnost. Moramo obavještavati ljude o tome što radimo. E, imamo puno zanimljivih tema, ali sada smo se usmjerili na TP. Mi radimo s tvrtkama i želimo ukloniti e, barijere za e, trgovinu. Tako se trguje. Kada poduzeća znaju kakve barijere predstavljaju i kakav potencijal novi trgovinski sporazumi mogu donijeti. A u osnovi mi želimo svime time otvoriti više ratnih mjesta, ostvariti veći gospodarski rast, što je na dobrobit svih građana. E, mnogi dionici, sindikati, e, oni koji se zalažu za zdravlje ljudi, za okoliš e, i vode različite kampanje, oni u tome sudjeluju. Mnogi od njih su među nama i svi oni meni kažu da treba ukloniti mnoge prepreke slušam ih i pokušamo ostvariti mnoge nove mogućnosti za građane, potrošače i tvrtke. I zapravo imamo uvijek e, isti pristup kada radimo na trgovinskim sporazumima, pa tako i u ovom slučaju. Mnoge kritičari su rekli da naši pregovori nisu dovoljno transparentni. Kritičari često govore da kada se govorimo o pravilima i kad se radi o uredbi da sve mora biti otvoreno. E, da, ali to se mora raditi na međunarodnom planu i zato smo odlučili da za parlament, za nacionalne vlade i za e, obične građane otvorimo naše dosije kako bi svi shvatili što mi radimo. Velik broj dokumenata o tim pregovorima je na e, internetu i mi e, sve više objavljujemo mnogo takvih e, dokumenata koji se pojavljuju na internetu nakon što ih objavimo. Mislim da malo pomalo se ukazuju prednosti tog sporazuma. Naravno, moramo ojačati naše gospodarstvo, naše upravljanja i naš glas u svijetu. Europljani će imati pozitivne efekte od TTIP-a jer će se naš glas čuti u svijetu. Svjetsko gospodarstvo sve više integrirano Imamo puno novih tehnologija, mnogih međunarodnih sporazuma i vlade traže da se ostvare mnoga, mnoga e, međunarodna pravila od e, interneta do bankarstva i tako dalje. E, naš udio u svjetskoj trgovini je, se smanjuje. Kao što se smanjuje i udio američke e, gospodarstva u svjetskoj trgovini. Imamo mnoga važna pravila za e, zaštitu okolišta, potrošača i tako dalje. TTIP objedinjuje mnogo toga. Partnerstvo Europe i Amerike je tu spojeno kako bismo u budućnosti u tim sektorima mogli utjecati na svjetske trgovačke tokove. Zatim, to je dobro za vlade, zato što će u srcu TTIP-a biti suradnja prilikom izrade zakonodavstva. To je jako važno zbog mnogih novih izazova od nanotehnologija do automobilske industrije i zato moramo imati najbolju moguću zakonsku regulativu kako bismo imali visoke standarde i zaštitili naše potrošače. Ehm, osim toga, ehm, moramo paziti da se pravila primjenjuju. Obje strane također surađuje ehm, recimo kada se radi o e, medicinskim i farmaceutskim e, proizvodima gdje e, će zajednička pravila olakšati rad inspektorima. Kada proizvodi postanu jeftiniji jer će se smanjiti carinske barijere, to će se skupa biti i jeftinije za porezke obveznike. Ali ono što moram reći jasno i glasno da TTIP neće rezultirati u snižavanju normi jer e, i to ni na kojem planu niti hrana niti e, mnogi drugi proizvodi medicinski proizvodi i tako dalje e, kvaliteta se neće smanjiti ekonomske dobrobit je naravno vrlo jasna. 4,7 milijuna europljana danas ima posla zahvaljujući izvozu SAD. Mi želimo stvoriti nove mogućnosti i dakle nova dobro plaćena radna mjesta. Želimo također dati bolje robe i uslugu za manju cijenu. Dvije trećine našeg uvoza e, dolazi e, su ovdje bitni i e, to je važno za europski uvoz i izvoz i na taj način ćemo vratiti prosperitet u Europu. Nekoliko primjera. Javna nabava u Finskoj postoji tvrtka EFTA koja pravi opremu za osvjetljavanje e, avionskih e, zrakoplovnih pista koji se dakle osvjetljavaju aerodromi. E, međutim, iako imaju izvrstan proizvod koji može poslužiti u različitim vrstama vremenskih uvjeta, oni ga ne mogu prodavati u SAD jer u SAD-u oni ne odgovaraju njihovim zakonskim propisima, budući da se ne smiju kupovati inozemni proizvod. Dakle, ovo možemo ovakvim e, situacijama promijeniti. Recimo, drugi primjer za Španjolce e, e proizvođači cipela u Alicante uplaćaju 35% tarif, e, carina kada u, izvoze u SAD, a isto tako e, u Mursi a za tičoke se plaća 15% više. Ja dolazim iz Geteborga. Jedna mala tvrtka iz Göteborga mi je rekla da oni e, moraju 6% plaćati carine kada izvoze u SAD. I to zapravo nije jako puno, ali su mala tvrtka i rekli su da bi mogli bolje poslovati za posti više ljudi kada ne bi plaćali tu e, carinu. Jedna mala tvrtka iz Austrije kaže da je preskup e, pro, za izvoze u SAD. A e, imam jednu, e, primjer za Njemačku ne tvrtke koje kaže da činjenica da oni moraju svoje mašine prilagoditi po boji za e, američko tržište, da to za njih predstavlja 15% skuplju cijenu. A, e, također jedna tvrtka iz Francuske mi je rekla e, da oni koji uzgajaju kamenice ih ne mogu izvoditi E, izvoziti u SAD zbog različitog načina e, ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane u Europi i u Americi. Mala tvrtka, poput te tvrtke s juga Francuske, nema novaca da bi mogla podvrći kamenice dvijema različitim sustavima testiranja. Dakle, na ovaj način ćemo mnoge e, vremena i novca uštediti za europska poduzeća i to je realnost TIP-a, upravo u trenutku kada trebamo veći gospodarski rast i otvaranje više radnih mjesta. To će otvarati mogućnosti za mala i velika poduzeća. Mi ćemo zapravo na taj način, nakon svih tih dobrobiti, omogućiti da zaštitimo europski način života koje nužno ne dijele naši međunarodni partneri. Mislim dakle da je dobro založiti se za takav stav i ako ne uspijemo barem vrijedi pokušati to ostvariti i drago mi je da mogu e, s vama, to svodijeliti s vama i želim vam e, da ovo saslušanje dobro plođe. Hvala gospođo Malstrom, vrlo ste jasno o ovome govorili, a sada ćemo nastaviti s našim saslušanjem. Imamo sedam predstavnika europskih e, građana koji su došli razgovarati o mogućoj dobrobiti. Hvala gospođo Malmström i nadam se da ćemo se uskoro ponovno susresti. Hm? Drage kolegice i kolege, ovdje je sedam predstavnika e, koji e, sa stajališta europskih građana će nam sada formulirati svoja očekivanja od TTIP-a i e, postupat ćemo malo drukčije nego što je običaj na ovakvim saslušavanjima da ne bismo bili dosadni e, da bi e, želimo da to bude zanimljivo pa će njihove prezentacije biti relativno kratke a potom ćemo postavljati pitanja i nadam se da ćemo imati živahnu raspravu nakon tih sedam rasprava a da bi bilo doista živahno, e, tu je gospođa Voda, ona je e, jedne internet platforme koja se zove EU Trade Insights. E, ponekad imam dojam da EU Trade Insights bolje zna mnogo toga o međunarodnoj trgovini e, nego ja, dakle doista je dobro informirana i zato mi je drago što ste danas ovdje s nama. Počet ćemo sa gospodinom Klajsom iz e, BOIK, organizacije BOIK, Bureau Européen des Unions des Consommateurs znači Europski ured e, udruge potroša, udruga potrošača, dakle gospodin Klajs, Bojk, maksimalno pet minuta, a zatim ćemo imati e, prvi krug pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa na pozivu i na prilici da danas e, govorim o TTIP-u i e, što on donosi građanima, odnosno potrošačima. Moram reći da je to priličan izazov odgovarati na ta pitanja zbog činjenice da je TTIP zapravo vrlo široka tema i e, pokriva cijeli niz područja kao što je smanjivanje carina i otvaranje tržište. Najočitija stvar E, koju tu treba pogledati su naravno e, ekonomske koristi, dakle povećanje blagostanja naših e, primanja, prihoda mi kao građani nemamo mogućnosti provoditi e, analize učinka, a one analize učinke koje postoje imaju kontradiktorne rezultate. Na primjer komisija kaže da 545 eura E, bi moglo biti e, povećanje e, prihoda za prosječnu evropsku obitelj kao posljedica TTIP-a, a drugi, druge analize govore o smanjenju BDP-a od 0,5%. To samo pokazuje koliko je teško za našu organizaciju reći što bi bila korist od TTIP-a za evropske građane osobito što TTIP obuhvaća i područja koja nadilaze tradicionalne e, trgovinske sporazume. Ali ako pogledamo e, tradicionalne korisne, koristi od trgovine, tu naravno možemo učiti e, iz iskustva, dakle stvari kao što su smanjenje carina, otvaranje tržišta i konkurencija na tržištu, tržišno natjecanje i ono što tu možemo reći je da potencijalne koristi su naravno e, smanjenje, moguće smanjenje carina, e, što bi naravno imalo za posljedicu smanjenje cijena, to ima smisla sa stajališta potrošača, međutim carine su već vrlo niske u trgovini između Europske unije i SAD-a, tako da se mora tek vidjeti koliko bi smanjenje, odnosno ukidanje carina e, uopće bilo e, donijelo, koliko bi dobiti konjelo, donijelo. E, naravno što se tiče otvaranja tržišta, naša su tržišta već zasićena, E, tako da e, što se tiče veće ponude, odnosno za e, veće mogućnosti izbora za naše potrošače, ta dobit je vjerojatno ograničena time što su naša tržišta već ograničena. osobito u onim sektorima gdje su potrošači više zainteresirani za lokalne proizvode. E, što se tiče pritiska od konkurencije koju možemo očekivati, u prošlosti smo vidjeli da e, kad novi dionici ulaze na tržište, to može e, izazvati pritisak na postojeće aktere da snize svoje cijene. Ulazak japanskih i korejskih automobila na evropsko tržište izvršilo je pritisak na evropske proizvođača automobila i sada zato imamo veliki, na izbor veliki broj modela automobila koji su e, po povoljnim cijenama i e, dobri. Dakle, to možemo očekivati i od e, TTIP-a. Međutim, kada bi se tu radilo samo o pristupu tržištu i carinama, to bi bilo lakše onda reći koju bi koristi toga imali građani, međutim to nije slučaj. Zato moramo također pogledati i na okvir zaštite potrošača unutar TTIP-a a kada se radi o tom e, okviru za zaštitu potrošača e, mislim da nam je tu potrebna vrlo e, snažna i robustna politika što se tiče tr, tr, tržišnog natjecanja E, kako bi e, od toga koristi imali i potrošači, a s druge strane potrošači moraju imati jasne informacije kako bi mogli donositi informirane odluke, znači moraju, e, informacije moraju biti lako dostupne. Naravno za to su potrebni snažni snažna regulativa i zakonodavci kako bi se reguliralo tržišno natjecanje. Osim E, najboljih mogućih cijena. Nama je važno da proizvodi budu sigurni, e, a ne opasni. Dakle, sigurnosni standardi u tom smislu su vrlo važni i zato je suradnja između Europske unije i e, drugih aktera tu vrlo važna. Dakle, što se tiče E, iz, sa stajališta potrošača e, rana upozorenja, e, inspekcije i tako dalje. To je sve ono što bi bilo korist za naše građane. Ako to već jest obuhvaćeno ovim pregovorima, to bi bilo korisno Dakle, pritom e, se nadamo da će se uzimati, u, da će se uvijek polaziti od e, najviših mogućih e, zaštitnih standarda i da će se njih sačuvati. Evo, toliko od mene za danas. Hvala lijepa. Lijepa, ti govoriš o visokim standardima, to je normalno, svi potrošači žele visoke standarde, međutim neki standardi su viši na američkoj strani, a ne na strani Europske unije. Da li misliš da je TTIP dobra forma da se razgovara o, unošenju američkih standarda u Europsku uniju e, ili bismo trebali definirati svoje zakonodavstvo prije nego što počnemo razgovarati, u tom smislu prije nego što počnemo razgovarati o TTIP-u? Dakle, postoje tu pitanja koja nisu stvar europskog zakonodavstva, na primjer u područjima kao što su hrana, kemikalije, kozmetika. Ne možemo se tu pouzdavati samo u europsko zakonodavstvo, moramo e, imati u vidu da na tržište mogu doći e, proizvodi koji ne odgovaraju naši, našim e, standardima. Povjerenica Malstrom je upravo spomenula nano materijale kao jedno od pitanja od početka pregovora e, na stol je došlo nekoliko prijedloga u vezi s tim koji bi po našem mišljenju e, trebali biti e, uzeti u obzir u pregovorima kad je riječ o nanomaterijalima zašto ne razgovarati sa SAD-om o osnivanju e, jednog e, obveznog e, inventara nanomaterijala koji bi bio dostupan i javnosti. Također zašto ne provesti procjenu nanomaterijala i E, osim toga bi bilo važno obavezno informiranje o e, nano e, nanomaterijalima koji su, se, su sastojci, na primjer, kozmetičkih proizvoda. Međutim, naravno, uvijek tu treba polaziti od najvećeg, najvećeg zajedničkog nazivnika. U tom smislu TTIP ima smisla, jer ako kažemo da će se trgovina hranom povećati, onda moramo, naravno, E, moramo imati u vidu da, je, e, da su s tim skopčani i veći rizici, e, pa je veći i rizik da hrana kojom se trguje sadrži patogene, odnosno da je zaražena patogenima, zaraznim bakterijama i tako dalje. Dakle, tu je bitno zaštititi krajnjog e, potrošača, odnosno trebamo razgovarati o globalnim e, sustavima e, ranog upozorenja. Ako u Kaliforniji su svjesni da nešto nije u redu sa njihovim naranđama, onda bi takav globalni sustav upozoravanja mogao i u Litvi potrošačima dati do znanja da nešto nije u redu sa kalifornijskim naranđama. Hvala lijepa. Europska komisija već dugo govori da TTIP neće promijeniti zakonodavstvo Europske unije i da se ništa neće promijeniti. Oni to naravno govore u kontekstu naših e, zabrinutosti. E, međutim, e, da li je ista stvar ako želimo poboljšati naše standarde? Da li smo naivni ako mislimo da bismo zapravo mogli poboljšati evropske standarde kroz pregovore o TTIP-u? Vjerujemo da je nužno da prije što se počnemo baviti e, širim trgovačkim pregovorima sa SAD-om i drugim partnerima, da razmotrimo neke opasnosti koje idu uz to, na primjer, više trgovine u sektoru kozmetike i lijekova. To znači također da se trebamo boriti i vidjeti kako suzbiti rizike e, prema kojima neki proizvodi nisu rađeni na, prema normama koji su e, naši. Dakle, ako, ako je te tip e, formu koje, na kojem se treba raspravljati s onda neka bude tako. Hvala. Sada Fabien iz Mišelina koja radi za franskog proizvođača guma. Najviše hvala predsjedniče. Dobar dan svima. Ja sam neš e, Moj cilj danas jest pokazati vam što te tip može doprinijeti grupi poput Mišelina i da bi vam objasnila utjecaj, moram vam iznijeti neke elemente o Mišelinu koji će vam ilustrirati naša iščekivanja. Ako ste došli ovdje autom, biciklom, avionom, autobusom, možda ste koristili e, gumu Michelin. E, a da niste znali, jer mi proizvodimo gume za sve što se vozi. Dakle, to je specifična stvar, crno je okruglo je, ali to je prepuno tehnologije i to do te mjere da može e, sadržati dvije stotine komponenata. Dakle, to ima veliki utjecaj za nas što se tiče međunarodne trgovine. Mišla je prvenstveno međunarodno poduzeće koje ima eh, proizvodni, 37 proizvodnih pogona u Europi, centar za istraživanje i razvoj, 37 tisuća zaposlenih, dakle više od polovine kluba i 50% proizvodnje tonaži u Europi, ali istovremeno smo već odavno i u SAD-u jer eh, smo još 75. imali tamo prvu tvornicu s ciljem da pokrijemo američko tržište. Tamo imamo sada 16 tvornica i centar za istraživanje i razvoj i više od tisuća zaposlenih. Dakle, naš interes za te tip je iz tog iz dvojakog aspekta mišlina, dakle jako smo u tem e, prisutni na obe strane Atlantika i samim tim imamo velik promet između SAD i Europske unije, što je jako važno. I ono što očekujem prvenstveno TTIP-a jeste e, jaču konkurentnost posredstvom ukidanja carinskih prava koji postoje danas e, na obje strane Atlantika. Sada imamo carinu 3, 4, 4,5 posto do 6 nešto posto za kemijske proizvode, ali ako su carine male, promet je velik, 35% mišljenovih proizvoda se izvozi i 45% te proizvodnje izvozi se u SAD. Dakle, to stvara jako velik promet i što se objašnjava tržištem. Naprimjer, ako razmišljamo na gume za e, male kamione, to su povijesno mali kamioni europski e, proizvodi, ali kada ali ih ima u SAD-u. Dakle, kad to radimo, e, kad trebamo pokriti američku europsko tržište, onda izvozimo to u SAD iz Europe. A što se tiče e, e, auta iz na po, automobila kojima je pogona četiri kotača, to je nešto je povijesno e, u Americi bilo korišteno, ali sada ih ima sve više u Europi, sada ih izvodimo iz SAD-a u Europsku uniju i svaki put tako plaćamo e, određenu carinsku stopu. Dakle, kad idemo u jednom i u drugom smjeru. Još jedan element e, za ilustraciju, to su strojevi. Na primjer, e, poduzeće poput naše koristi veliki broj strojeva, postrojenja i mi ih izvozimo u SAD, a kupujemo ih u Europi i oni, e, na njih se plaća e, carina između 1 i 6%. Tako da smatramo da kad bismo mogli ukinuti te carine, da bi to bilo od velike koristi za nas, ali isto tako i za taj čitav industrijski pogon e, koji bi bio, što bi bilo zanimljivo za Europu. brojčano izneseno, ovaj promet za naš za našu grupu predstavlja 20 milijuna eura godišnje i mi bismo željeli da koristimo ta sredstva za poboljšanje učinkovitosti naših e, naše grupe u Europi, naših pogona. Ako bismo zahvaljujući ti mogli pojednostaviti neke postupke, ukinuti neke e, takse, to bi bilo dobro. Na primjer, u ima merchandise processing fee, dakle kada se uvozi, roba u SAD, dakle za svaki proizvod eh, eh, koji ulazi u SAD plaća se 500 dolara za svaki kontejner. Na primjer, u okviru sporazuma nafta možem se, možemo, mogli bismo se nadati da će to biti ukinuto. Evo, zaključno eh, želim reći da glavni interes za grupu, industrijsku grupu poput nas jeste poboljšanje funkcionalnosti konkurentnosti zahvaljujući ukidanju carinskih nameta. Mogao sam ovdje govoriti ne samo o prometu e, proizvoda, već i o prometu muškaraca i žena, stručnjaka, radnika koji e, putuju iz Amerike u Europu i tako da. No, e, ključni element te tipa za nas jest dakle pojačanje konkurentnosti zahvaljujući ukidanju carinskih nameta i to bi moglo pomoći e, Europi, dakle i našem sektoru koji je jako usmjeren ka izvozu i da se poboljša naša pozicija. Hvala. Najviše hvala, hvala Bijen. sam iznenađen jer ste jako puno govorili o ukidanju, doslovno ukidanju carina, no također ste rekli da ima veliki broj e, E, ekspatova ovdje u Americi, pretpostavlja, dakle, govorili ste da imate centre za istraživanje razvoja SAD-u, dakle, ima veliki protok informacija, a tu nemate nikakvih e, prepreka, dakle, samo vas, e, vam smetaju carine. Da, pretpostavljam da ste govorili, da ste očekivali da više govorim o uredbenoj konvergenciji, no ovo što treba znati jeste da američki i europski sustav glede E, naših proizvoda e, su u potpunosti drugačiji. E, ovdje se radi o homologaciji u Europi, a o autocertificiranju SAD-u. Dakle, evo već preko 40 godina smo radimo u SAD-u, imamo opskrbni lanac i općenito sustav koji smo u potpunosti usvojili. Dakle, to nije problem za nas. Međutim, s druge strane, ono što bi nas moglo zanimati jest da te tip postane poluga poput e, institucija u Ženevi, e, da se napravi bolja harmonizacija sustava testiranja, to bi mogla biti zanimljiva e, tema za raspravu što se nas tiče i zatim također nas mogu zanimati to što smo mi korisnici kemijskih proizvoda, dakle da se uspostavi dijalog e, u okviru te tipa između SAD-a i Europske unije e, u vezi s tim proizvodima da vidimo kako bi moglo bolje da se e, dijalogizira o kemijskim proizvodima. Odmah se nadvezujem na to, znate da je to jako osjetljiva tema, kemijski proizvodi, ovdje se puno govori o opasnosti dereguliranja, ako se ne varam, u okviru direktive RIČ. Dakle, molim vas, budite jako iskreni. Recite nam, da li bi od, za vas bilo od koristi povlačenje direktive rič? Ne, ni pošto i uvjereni smo da to uopće nije cilj te tipa. Rič je stvorio veliki napredak u svim e, oblastima, bilo da što se tiče transparentnosti za nas, potrošače, i e, isto tako u glede zdravlja, zdravstva, sigurnosti, okoliša, tako da uopće se ne nadamo ukidanju riča. Rič je treba biti sredstvo zaštite okoliša i zdravlja posredstvom kontrole kemijskih proizvoda. Ono što mi očekujemo od te tipa je da svaka oblast ima svoj vlastiti sustav, dakle rič u Europskoj uniji, e, SAD svoj, no očekujemo da prethodno, e, e, dakle, ako je neka substanca štetna po zdravlje u Europi, onda je sigurno štetna po zdravlje i u SAD-u. Dakle, ono što nas zanima jeste da sustav na koji, način na koji se evaluira štetnost nekog proizvoda i način analize o tome kako učiniti proizvode manje štetnim, e, želimo da dođe do boljeg dijaloga između dviju strana Atlantika, što bi nama moglo omogućiti više nas usposobiti da, pred, da anticipiramo i to bi moglo isto tako e, poboljšati ukupnu našu učinkovitost. To se u rič zove, u Europi zove rič, to je europski instrument, ali ono što drugačije zove u SAD-u, ali važno je dakle, raditi na tome. Rekli ste da carina predstavlja 20 milijuna eura godišnje. Zamislite da ukinemo svo, svu carinu, dakle imate 20 milijuna e, eura više, a šta to meni daje? Pitate me što, što bismo napravili s tih 20 milijuna eura. Pa, teško vam je odgovoriti. Jer tržište koje pokrivamo je jako konkurentno i jako brzo se razvija. Evo nekoliko broj, brojki. 2010 prvih proizvođača guma u svijetu predstavlja više od 80% udjela na tržištu. U 2013. godine uzmimo 10 najvećih proizvođača guma na svijetu, oni predstavljaju samo 60% svjetskog tržišta. Dakle, Otprilike u deset godina oni su izgubili 10% udjela tržišta zbog pojave novih svjetskih aktera, zbog tržišnog natjecanja koje je izrazito jako. Danas europsko tržište pneumatika se nije vratilo na svoju razinu od prije krize. Dakle, ako vidimo tu vrlo brzu evoluciju, to jako dinamično i konkurentno svjetsko tržište, teško je reći što će biti u trenutku kada TTIP bude izglasan, ratificiran i proveden, gdje ćemo mi biti i što ćemo raditi s tih 20 milijuna eura. Ono što je sigurno je da će nam to pomoći e, glede, pomoći glede konkurentnost, bilo da se e, pojača naš industri, naša industrija, poboljša, bilo da se uloži u istraživanje i razvoj, a sad stvarno drugo pitanje, gdje ćemo mi biti kada sve to bude provedeno u dijelo? To je teško predvidjeti, ali se nadam da će pregovori napredovati jako brzo. Najljepša hvala. Nadamo se da će te investicije biti užene u Europi. Sljedeći govornik je Timan Kupfa iz e, e, Britanskog telekoma. Izvolite. Thank you very much, uh, Chairman, uh, and also thank you for... Tražio sam gumu. Hvala predsjedavajući, hvala što mi pružili priliku da ovdje e, govorim. Dakle, za nas je američko tržište jako važno i da se zanimamo za taj tip. U biti već malo više od 30 godina je biti otvorio svoje ured, prvi ured u SAD-u, što je bila mogućnost da se e, počne raditi na e, američkoj burzi. U međuvremenu smo otvorili nekoliko dodatnih ureda. Imamo ured u Dallasu, Atlanti, u Princetonu, Restonu, Houstonu, Oakdaleu, u San Jose, e, Cincinnatiu i zapošljavamo otprilike 2200 osoba u SAD-u. Dakle, to je naše najvažnije nacionalno tržište mimo jedne Kraljevine i Europske unije. Mi smo za ambiciozan TTIP. E, nadamo se da će svi biti dobitnici u tome, zato se zalažemo i podržavamo isto tako neke druge bilateralne i plurilateralne tržne pregovore koje vode SAD, dakle tu govorimo o TIZI, o e, sporazumu s Korejom, e, Kinom, Singapurom i drugima. Ovo je najveći provider e, u Jednoj kraljevini, radi u 170 poduzeća. Mi ne radimo za rezidencijalne e, klijente, već za poslovne subjekte, bilo da se radi o korporacijama, međunarodnim organizacijama i drugim organizacijama povezujemo sve najveće gradove u svijetu i e, velika sredstva ulažemo u istraživanje i razvoj kako bismo zadvojili potrebe naših poslovnih e, klijenata. Dakle, radimo više od obične, e, pružamo više od obične usluge telekoma biti podržavate tip jer smatramo da to dobro pokriva eh, ICT eh, usluge i doprinosi stvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu i također poboljšava pristup eh, javnoj nabavi u SAD-u i također smatramo da te tip može poboljšati slobodni promet podataka za koji smatramo da je od ključnog značaja za komercijalne aktivnosti u našem sektoru i također se zalažemo za uravnotežen pristup zaštiti podataka s obje strane Atlantika. Mi se veselimo dakle u dobroj suradnji glede e, reguliranja osobito kako bi se riješilo pitanje normi i standarda u visoko sektor visoke tehnologije, bilo da se radi o elektronskom zdravstvu, pametnim mrežama ili eh, cloud computing. I zalažemo se za konkurentan pristup s obje strane Atlantika. Eh, ove trgovinske barijere u telekomima bilo bi dobro da ih da se riješi to pitanje u tipu, to podrazumijeva pravedan nediskriminirajući pristup elektronskim komunikacijama u američkoj terminologiji to se zove dereguliranje posebnog pristupa. U telekom službama tržišne barijere mogu biti kategorizirane općenito govoreći na tri načina. Kao prvo ima nedostatak liberalizacije, dakle to znači da nema uopće nikakvog pristupa jer je tržište zatvorno, zatim imate pragove, dakle ograničen pristup za strana ulaganja i treće mogućnost da imam, da postoje neadekvatna pravila koja omete tržište. Mislimo da bi te tip mogao riješiti ovaj zadnji e, problem. Studije koji se nabave samim te tipom smatraju da bi to moglo biti stvoriti dobro napredak u sektoru telekoma. Studija iz 2014. godine tvrdi da korist za Europsku uniju od bolje uređenog e, telekom tržišta može predstaviti 19 milijardi eura, a znamo da je u Europskoj uniji tržište već dobro uređeno, ali kad bi se samo poboljšalo to kako je već zasad sad uređeno, to bi moglo stvoriti veliku korista studija o američkom tržištu, za koje smatra da nije dobro regulirana, smatra da bi poboljšanje situacije moglo stvoriti 160 milijardi e, dolara e, dobiti. Dakle, to je jako dobro ne samo za telekom sektor, već za potrošače. I zaključno dopustite mi da kažem a da ne ponavljam ono što je kolegica prije mene rekla. E, British American Business je napravio analizu e, utjecaja na mala srednja poduzeća i to je nešto što može biti od koristi ne samo za mala srednja poduzeća u Ujedinjenoj Kraljevini, već u Španjolskoj, Italiji, i Poljskoj i isto tako i u Chicago, Portlandu i San Diego. Najljepša hvala you. Um, ooh, that's mm-hmm. Um, you were talking about... Uh... Hvala. Spomenuli ste slobodni promet uh, podataka. Ovo je jako osjetljivo pitanje i navodim uh, nacrt rezolucije gospodina Lange, a od te tipu on se hoće postarati da nema nikakvih preuzetih obveza o tom uh, prometu podataka prije nego što se usvoji zakonodavstvo Europske unije. Kako ga možete uvjeriti u Možete. E, to je zapravo vrlo važno za rad e, tvrtki i to se e, mora raditi u skladu sa postojećim propisima o zaštiti podataka. Ali tu moramo govoriti o lokalizaciji i moramo govoriti o zaštiti podataka kao takvoj u okviru TTIP-a. Znamo da se vode mnogi pregovori paralelno, te bi e, bilo jako dobro kada e, bi se sve te u svim tim paralelnim stvarima složili i onda i u TTIP-u. Prema tome, e, što se vas tiče, nema problema što nema poglavlja posebno posvećenog zaštiti podataka u okviru TTIP. ću možda prvično zlobna ovdje. Prije nekoliko godina Vezis Telekom je zapravo bio uvučen u skandal vezan za zaštitu podataka. Je to razlog iz kojeg se vi ne zalažete za više zaštite podataka u okviru TTIP-a? Pa, pa e, to je nešto što se odnosi na sve tvrtke Dakle, to je nešto što je vezano za pogranične e, stvari. Nije e, zato to nešto se odnosi samo za nas. Ono što je nama za nas bitno jest e, samo telekom regulacija. Pa čini se kao dolazite iz komisije jer ne odgovarate izravno na moja pitanja. sada pitanje javne nabave. To je nešto što je za vas veliki problem. U SAD-u možemo govoriti o federalnoj javnoj nabavi, ali komisija će se vjerojatno iduće nekoliko mjeseci morati boriti protiv javne nabave na e, državnoj razini. Kakav bi to bio utjecaj za vas kada ne biste imali federalnu, otvorenu, federalnu i otvorenu javnu nabavu u SAD-u? E, pa, bilo bi e, dobro kada bi se otvorila državna razina, to bi nam dalo više e, mogućnosti e, za poslove. Ali to je samo jedan element. Drugi element je da se možemo da možemo bolje konkurirati na američkom tržištu, što znači ako ne bismo imali carinske barijere ili one bi bile niše, onda bismo bolje e, mogli konkurirati. I tu je situacija drugačija u SAD-u i neke druge zemlje u SAD-a kao na primjer Japan ili Australiju. Što se tiče sektora informatičkih i komunikacijskih tehnologija, za vas e, bi trebalo da to bude e, bude taj regulativni dio sređen u ovom u ovom sporazumu. Pa što se mene tiče, e, to bi mogao biti taj jedan živi dio. A sada um, prozimo na drugi dio panela, to su sindikati nama je Suzan e, Lindberg iz švedskih sindikata. Izvolite. Hvala lijepa. Drago mi je da sam e, danas ovdje. Pokazat ću vam dvije pozitive, što ne znači da dulje od pet minuta. Kao europska građanka čast mi je da ste me pozvali. A e, Drago mi je što ću moći iskoristiti demokratske prednosti e, Europskog parlamenta i govoriti mojim materinjim jezikom, dakle švedskim. Govorit ćemo dakle o sindikalnim perspektivama u Švedskoj vezanoj za TTIP, dakle kako ih i mi ovdje vidimo. E, što e, Dakle, e, ja ću govoriti švedski, ali PowerPoint prezentacija je dakle na engleskom. Sindikati su prije otprilike godinu dana usvojili dokument o TTIP-u. I to tri, šved, tri velika švedska sindikata e, koji zastupaju 70 do 80% zaposlenika u Švedskoj. Sve je zemlja koja puno izvozi i ovisi o izvozima. Mm, prodajemo gotove ili polugotove proizvode, ali jako ovisimo o izvozu. I zato mi prijateljski gledamo na koncept slobodne trgovine. I mi smo tako izgradili eh, naše društvo blagostanja ali naravno imamo i visoke poreze. I druge skandinavske zemlje zalažu se za slobodnu trgovinsku razmjenu, baš kao i mi u Švedskoj. Mi mislimo da je TTIP zapravo nešto dobro, pozitivno za zaposlenike. Kasnije ću se na to više usvrnuti. Smatramo da pravična no, tržišno natjecanje među poduzećima koji su se pozitivno ponašaju na tržištu je pozitivno i e, moći će se povećati i plaće. Ali, jer uvijek ima jedan ali, naša švedska tradicija želi imati tržište koje može prihvatiti promjene. Mi zapravo imamo načina za moramo imati način upravljanjem nezaposlenosti, jer e, moramo biti otvoreni i pošteni. Neki će od TTIP-a dobiti, a neki izgubiti. Ono što je važno, ili barem to je polazište za nas, važno je da dobici budu veći od gubitaka. Mi smo u TTIP-u, u našem sindikatu, ustanovili da bi taj sporazum mogao donijeti više pozitivnog nego li negativnog. Naglašavam da to nije mišljenje nužno i drugih sindikata. Europski građani trebaju više ulaganja i više trgovine. U Europi ima 24 milijuna nezaposlenih. TTIP neće riješiti probleme Europska unija i države članice moraju također u tome sudjelovati, ali TTIP dio je rješenja. Kako na nacionalnom, tako i na europskom nivou, napravit će se mobilizacijski fond i europski e, fond, investicijski e, fond za strateške investicije koje će također igrati određenu ulogu. Trebati bolji pristup američkom tržištu i ako dođe do sporova među stranama, mislimo da bi svjetska trgovinska organizacija bila ta gdje bi se sporovi mogli rješavati. Smatramo da Europska unija i Sjedinje američke države zajedno mogu stvoriti e, trgovinska pravila u jednom globaliziranom svijetu. Budući da imamo zajedničke vrijednosti i e, imamo slobodna tržišta i želimo takvo viđenje proširiti i na druge dijelove svijeta. Je li TTIP dobar za radnike i pod kojim uvjetima? Mislim da je važno štititi prava zaposlenika. Prava zaposlenika nikada ne smiju biti prepreka Drugim riječima, u TTIP-u moraju se predvidjeti učinkovite mjere provođenja mm, konvencija, odnosno primjene konvencija VTO-a. A svaka država mora imati određen vlastiti manevarski prostor. Sustavi blagostanja, odnosno socijalne države, u nacionalnom smislu ne smiju se ugroziti, a mislimo također da kolektivni ugovori trebaju se dobro razvijati. Imamo nade i na, mislimo da TTIP može biti pozitivan za građane. Hvala. Puno hvala u vašoj po u e, vašoj prezentaciji na PowerPointu ste govorili iz DS-u. Već u tri e, prezentacije e, čudom se to nije spomenulo. Ali možete li nam reći nešto više što mislite o tome? Dobro, ajde, odgovorit ću na engleskom. Rekli smo da smo protiv SDS-a zato što e, tu nemamo pozitivnu bilancu između pozitivnih i negativnih elemenata. Mislimo da ISDS nije nužan u sporazumu između SAD-a i Europske unije. Međutim, ako ISDS bude u TTIP-u, vidimo ipak da pravila sporazuma sveta nisu dovoljne. Kao što je rekla povjerenica Malmström, ipak sada se to mijenja. Mi ćemo pokušati utjecati našu vladu i sa drugim sindikatima iz Europske konfederacije sindikata ćemo djelovati zajedno. Ali što se tiče prava ulogača, E, je jedno, a treba govoriti i odgovornosti ulagača. Želim to reći i drugovima iz poduzeća koji zastupaju ovdje poduzeća. Oni govore o regulativi, ali mislim da moramo govoriti o odgovornosti ulagača u međunarodnoj trgovini i u međunarodnim ulaganjima. E, kako poštujete načela OECD-a i kako poštujete načela iz konvencije Ujedinjenih o radnicima i e, o ljudskim pravima. A važno je dakle da se u TTIP-u govori o tome i da su poduzeća odgovorna. Govorite također o visokim normama vezanim za rad. Kako može komisija pregovarati o TTIP-u s partnerom koji uglavnom nije većinu konvencija Međunarodne organizacije rada potpisao i e, sačuvati te visoke standarde. Da li vas to brine? Da, mi smo se u Stokholmu sastali e, upravo u ponedeljak i e, razgovarali smo o mogućnosti da se E, zaista primjene sve što stoji u sporazumu. I Europska unija i SAD žele da se najbolje stvari iz e, e, europske i američke regulative provedu, a nadam se da će TTIP pokrenuti sada neke nove mjere i e, primjenu konvencija Međunarodne organizacije rada. Jeste li tada čuli da će Sjedinjene američke države ratificirati neke od konvencija e, Međunarodne organizacije rada? Ne, nismo to čuli, ali mi smo kad smo govorili o konvenciji Međunarodne organizacije rada ima već da smo u slijepoj ulici. Ali komisija je ipak govorila o toj primjeni i e, to je vrlo, vrlo važno. Mene zaista jako iznenađuje da e, ovako govorite budući da ste iz e, sindikata. Vi u Švedskoj ste puno veći liberali, a ja sam iz Francuske i mi u francuskim sindikatima sasvim drugačije gledamo na činjenicu da je SAD nije potpisao konvenciju Međunarodne organizacije rada o tome. Što možete još o tome reći? Mi igramo ulogu koja nam pripada u okviru Europske konfederacije sindikata, a sudjelovali smo i u seminaru u Washingtonu što je organiziralo Međunarodna organizacija rada. Govorili smo o tržištu rada, kako se ono mijenja, kako možemo naći zajednička rješenja i e, moramo vidjeti što sve globalizacija može predstavljati. Međutim, prilično je jasno da se možemo boriti zajedno i u međunarodnoj organizaciji rada i po pitanjima prava na štrajk i tako dalje. Ali mi nismo kao polazište tražili da SAD e, potpiše konvencije Međunarodne organizacije rada. Hvala lijepa. Sada prelazimo na Marka Dika koji je upravlja programima u e, Luci Rotterdam. Hvala lijepa. Luka e, Rotterdam je najveća u Europi i mi imamo zapravo veliki centar koji je povezan sa zaleđem i zove ga se vrata Europe. I e, mi e, zapravo indirektno dajemo posla 83 tisuće ljudi. E, odjel u kojem ja radim e, radi na tome da se rotedamska luka što bolje razvija, da bude što profitabilnija. I mi zato investiramo u održavanje sadašnje lučke infrastrukture, želimo je također proširiti i poboljšati. Što se tiče samog TTIP-a, 2,5% svog prihoda i robe dolaze u našu luku iz SAD-a uglavnom mineralna ulja, e, ugljen e, i e, nafta i kontejner. Za otprilike 7% našeg izvoza odlazi u SAD kontejneri i mineralna ulja. Dakle, radi se o malim postocima, prema tome to se sigurno može i povećati. Općenito uzevši, E, Luka Rotterdam smatra da će TTIP biti pozitivan za nju jer će ukidanje i smanjivanje carinskih barijera omogućiti povećavanje prometa. Kontejneri i e, e, teret će vjerojatno najviše od toga imati koristi. I to će biti pozitivno za Luku Rotterdam. Očekujemo da će se mnogim aspektima poboljšati, povećati promet od poljoprivrede do automobila. Međutim, europski um, sektor eh, prometa je važan i bilo bi dobro da se analizira kakav utjecaj će TTIP imati na sektor prometa. Otprilike 35% e, e, prometa kroz našu luku odnosi se na naftu i naftne derivate. Međutim, posljedica, odnosno učinak koji će to imati na luku Rotterdam može se ublažiti zbog raznih faktora. Luka Rotterdam pokušava smanjiti emisije uključnog dioksida i zato jako investiramo u ukapljeni plin, stimuliramo korištenje biomase i dakle terminala ukapljenog plina što se tiče terminala za ukapljeni plin, to bi bilo vrlo pozitivno. Mislimo da bi TTIP mogao biti dobar prilikom opskrbnog, lancu. Treba raditi na također na razmjeni podataka. Hvala. Hvala Marko. Rekao si da je teško znati što će TTIP zapravo donijeti lukama, jer ne postoje takve studije, ali možda bi mogao napraviti jednu usporedbu sa drugim e, takvim trgovinskim sporazumima koji su već zaključeni. Da li si vidio, da li ste vidjeli povećanja što se tiče uvoza, izvoza, e, povećanje broja radnih mjesta i slično? Da, postoji jedna poznata brojka E, to smo e, primijetili u luci Rotterdam, a to je da se količina nafte koju izvozimo u Južnu Koreju bitno povećala e, nakon potpisivanja sporazuma sa Korejom. Naravno, trgovina sirom naftom odvija se preko Rotterdama, međutim, ne odvija se preko luke Rotterdam nego, nego iz luka na sjevernom e, moru. Možda bih trebao biti malo konkretniji. E, luka Rotterdam ne zna koji će učinci konkretno e, se dogoditi, ali E, mi imamo i vrlo e, snažan e, industrijski, industrijsku zonu oko luke Rotterdam, ali ono što sam spomenuo, na primjer što se tiče transportnih kompanija, za njih još uvijek nije jasno što će se zapravo dogoditi usanjem TTIP-a, a kako je Luka Rotterdam centar tog e, klastera, za nas bi također bilo važno da se e, to malo više istraži. Ispričavam se, ja ne znam zapravo gotovo ništa o Luci e, Rotterdam, ali zamislimo da se ukinu sve carine u trgovini između SAD-a i Europske unije. da li zapravo Luka Rotterdam ima dovoljne kapacitete za Mm, trgovinu koja bi se nakon toga bitno povećala. Da, kapaciteti bi mogli biti problem. Zapravo mi trenutno već imamo neke probleme sa kapacitetom što se tiče e, kontejnerskog tereta. E, i to sa Kinom, naši terminali koji su zapravo privatne kompanije u Luci Rotterdam su vrlo zauzete, odnosno imaju, na, rubu su što se tiče njihovog kapaciteta. E, mi vjerojatno imamo prostora za nekih dodatnih 6 milijuna jedinica u sljedećim godinama. Mi naravno nismo u direktnom tržnom natjecanju sa e, američkim lukama, ali mi imamo zdravu e, konkurenciju sa lukama e, Hamburg i i, drug, i drugim europskim lukama i tu se nadamo da će, nama, da će nam se svima opseg posla povećati. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Jos Dings iz, e, koji je ravnatelj u e, odjelu za transport i okoliš. Hvala lijepa. Drago mi je što imam priliku razmijeniti svoja e, razmišljanja s vama. Mi smo u Briselu, bavimo se transportom i okolišem. Htio bih se koncentrirati danas na šansu da iz toga dobijemo nešto pozitivno i pokušat ću se ograničiti na pet minuta. Kao što sam rekao, već više od godinu dana naša savjetodavna e, skupina radi na tome i jedna e, od stvari koje su se iskristalizirale da je e, da su liste onoga e, što mi hoćemo od Europe i što Amerika hoće od nas različite duljine. Mi ne ograničavamo vlasništvo nad e, lukama, aerodromima, ni približno liko koliko to rade Amerikanci. E, međunarodna gospodarska E, komora e, to potvrđuje svojim e, statističkim podacima. Američka brojke su tu bitno niže od europskih, moglo bi se reći da je naše tržište duplo otvorenije. Jednostavno rečeno mi nemamo pristupa velikim dijelovima američkog tržišta. E, dakle, ono što mi želimo je e, ravnopravan odnos, odnosno e, ukidanje E, diskriminacije europskih kompanija. Što mi možemo dobiti za uzrat? Zapravo ne možemo dobiti e, dovoljno, odnosno gotovo ništa. GMO je jedan primjer, mi ih e, ne dopuštamo, ne zato što ne volimo američke ili kineske farme, nego zato što to ne želimo. Ne želimo meso puno hormona, ne želimo E, da našim cestama dominiraju e, veća vozila i ugrožavaju sigurnost naših e, građana i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi temeljimo pristup našim tržištima E, ne na temelju e, pitanja da li ste ili ne iz Europe, nego na temelju e, poštivanja naših standarda. Neki govori na temu TTIP-a pokazali su jasno da Amerikanci žele zapravo povećati svoj utjecaj i okončati dominaciju europskih standarda na europskom tržištu. koji su često usvojeni onda i na globalnoj razini. Amerikanci bi, SAD, mi bismo e, željeli da se e, sa 2,2 e, procent američki postotak što se tiče otvorenosti tržište poveća na naših 4,2% bez da se pritom ugroze naši standardi rizik da će pritom Europa izgubiti svoju autonomiju, odnosno strah od toga je prilično razumljiv. Ono što mi možemo dobiti za uzvrat je manje kao što je Larry Summers nedavno rekao, pregovorači E, nikad ne, ne smiju zaboraviti da e, oni kojima su sporazumi potrebni e, mogu ispregovarati lošije pre, sporazuma nego oni kojima sporazumi nisu potrebni. Naravno da ima mnogo načina da se uskladi ono što mi radimo ovdje sa onim što rade Amerikanci. Htio bih vidjeti na primjer poglavlje o energetici po kojem je lakše e, za energiju iz obnovljivih izvora i e, da bude promovirana na oba tržišta. Rado bih vidio transatlantski sporazum o e, emisijama pomorskog prometa. Zašto se ne možemo složiti da ćemo preuzeti E, svaki odgovornost za popola emisija e, transatlantskog pomorskog prometa Europa bi to učinila, ali e, SAD odbija to učiniti. Što se tiče globalnih standarda za vozila, tu se stvari također ne odvijaju kako bismo mi željeli. Htio bih vidjeti, na primjer, manje subvencija za fosilna goriva toga ne vidimo dovoljno. Također bih volio vidjeti da Europska unija usvoji e, američki federalni nadzor nad e, e, tipovima vozila i kalifornijske standarde što se tiče emisija za vozila, ta su, ti su standardi mnogo stroži od naših, ali o mnogim tim stvarima se uopće ne razgovara i ne pregovara u okviru pregovora o TTIP-u. E, jedino ono o čemu se razgovara će stvari zapravo zakomplicirati, i meni je vrlo teško vidjeti kako TTIP može donijeti bilo kakve koristi građanima ili okolišu i ne razumijem zašto TTIP ima prednost i prioritet pred pregovorima sa e, azijskim partnerima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, dopustite da ja napravim jedan sažetak. E, vi jednostavno kažete ne TTIP-u, je li tako? Da, ja bih vrlo rado čuo e, protu priču koja bi demonstrirala da ja nisam u pravu, odnosno da bi TTP bio koristan za naše građane i okoliš, ali do sada nisam čuo te argumente. E, svi e, koje sam do sada čuo me nisu e, uvjerili. Ja vrlo rijetko kažem ne stvarima, ali sada moram reći ne, osobito ako pogledati, pogledate e, omjer moći između SAD i Europe, zna se što se tu može očekivati. Dakle, možete li nam dati, osim svega što ste rekli da, je, da nije moguće, možete li nam dati par primjer za nešto što bi po vašem mišljenju možda bilo moguće postići, e, nešto pozitivno što bi bilo moguće postići u okviru TTIP-a? Mislim da možda najmanje teško postići, na primjer, e, slične standarde za dizel vozila. Bilo bi mi drago kada bi SAD imao e, jednako dobre standarde koji bi smanjili zagađivanje okoliša od e, strane dizel vozila kao što mi imamo u Europi naši su standardi puno bolji. To, su, to je možda jedna od malih stvari koje možemo ispregovarati, međutim to je sitnica. Očito da se u TTIP-u radi uglavnom o vozilima. Kako vi komentirate ovo što je Marko rekao o e, izvozu ukapljenog plina iz SAD u Europu? Sigurna sam tu imate nešto za reći. Ja shvaćam evropsku želju da za e, alternativnim izvorima energije ali sa okolišnog stajališta to je e, e, e, to je to je izvor energije koji sadrži ugljik i mi zapravo imamo jedno pomenkanje ravnoteže u našoj raspravi o izvorima energije jedina goriva kojima se uopće trguju su ona koja sadrže ugljike, odnosno fosilna goriva jedina fizička goriva s kojima možete uopće trgovati su ta fosilna goriva. E, naravno, može se e, trgovati bio e, gorivima, ali ona sadrže dosta ugljika. Dakle, veliki dio ne radi se o tome da E, se tu prebacuje krivnja na trgovinu, nego je jednostavna činjenica da se fosilnim gorivima trguje, a drugima ne. Ako ne budemo imali e, poglavlje o energiji u TTIP-u, kako e, gledate na poglavlje o održivom razvoju? Da, to bi sigurno bilo područje gdje bismo mogli postići neki napredak, međutim do sada to poglavlje nije bilo baš e, u središtu pažnje. Dakle, možda postoje neka poglavlja gdje bi se moglo e, postići neke napretke, ali za sada se je to u manjini. U redu, hvala lijepa. Sada e, je na redu gospođa Kiner koja je arhitektica koja radi s obje strane Atlantika. Izvolite. Hvala lijepa što ste me pozvali da govorim o TTIP-u i arhitekturi. Ja sam studirala u Njemačkoj i SAD-u na sveučilištu Kolumbija, a onda sam nekoliko godina radila u različitim arhitekturskim tvrtkama u Njujorku prije nego što sam osnovala vlastitu vlastiti arhitektonski e, biro u SAD-u i radila sam na nekoliko projekata u SAD-u i u Njemačkoj. E, uglavnom su to bili e, projekti za poslovne zgrade, gdje, su, gdje, smo, gdje poslovne zgrade. U SAD-u smo otvorili prvi dućan u SAD-u jedne e, španjolske tvrtke na e, za, za e, tekstil na Broadwayu. Prije, nego, prije toga sam ja radila za jednu građevinsku tvrtku u New York Cityu E, i bavila sam se općenito procesom gradnje. E, sada radim na projektu koji se tiče lanca e, kafića u američkim vojnim bazama. Te projekte radi moja tvrtka i postoje velike razlike trenutno u načinu kako se prakticira u Europi, odnosno u Njemačkoj, za razliku od Amerike. Mi u Njemačkoj imamo jednu hijerarhiju tvrtki, a u Americi postoji jedna podjela između projektiranja i postupka gradnje e, pri čemu na kraju e, tvrtke koje su odgovorne za gradnju, odnosno nositelji gradnje su e, nosiloci odgovornosti, za razliku od toga u Njemačkoj arhitekt nosilac odgovornosti za projekt od početka do kraja. Ja mislim da je razlog zašto trenutno još postoje velike razlike u tome da li se radi u Eh, Americi ili u eh, Njemačkoj eh, počinje već kod školovanja arhitekata. Postoje velike razlike u školovanju arhitekata u Americi i Njemačkoj. U Njemačkoj je veći naglasak na konstrukciji, a u Americi na poznavanju povijesti umjetnosti i kreativnom dizajnerskom radu. Također postoje razlike u tome na koji način Amerika, američki arhitekti i njemački, odnosno evropski arhitekti mogu postati um, odgovorni projektanti, odnosno članovi arhitektonskih komora u Njemačkoj moramo dokazati e, da imamo godine iskustva u e, svim područjima rada kako bismo postali e, članovi arhitektonske komore dok to u Njemačkoj u Americi nije slučaj odnosno procedura je različita. Mislim da mi jedni i drugi možemo dosta naučiti jedni od drugih E, mi u e, Europi imamo više standarde što se tiče e, energetske učinkovitosti, primjene materijala i naši zahtjevi, odnosno očekivanja naših klijenata prema nama su veća što se tiče standarda stanovanja. U SAD-u imamo E, veće zahtjeve, odnosno očekivanje eksperimentalne arhitekture, filozofske aspekte i jednu e, razmjenu u e, eksperimentalnoj arhitekturi koja se tamo više poštuje i također se tamo može prakticirati na više spontan način E, ne e, pridržavajući se toliko e, strogih regulativa i pravila. Sigurno je da bi bilo korisno kombinirati situaciju oba kontinenta, međutim mislim da je situacija trenutna, trenutno jako različita i da bi se kombiniranjem te dvije situacije moglo stvoriti jedna vrlo e, e, e omogućiti uvjeti za razvoj arhitekture u vrlo snažan e, sektor. Tu su i pitanja zaštite intelektualnog vlasništva, međutim tu postoje također pravila, što, ali raz, razmjena i E, razvoj u tom smislu mogao bi e, ojačati e, i mala i srednja poduzeća kao što je moje i mislim da bi se pritom moglo dogoditi i razvoj nekonvencionalne i kreativne arhitekture u Europi. Hvala lijepa. Najviše hvala. Dakle, jedan od glavnih e, stvari za arhitekte i za druge druge zanimanja, ako se ne varam, bilo bi da dođe do međusobnog priznavanja, dakle da njemački arhitekti mogu raditi bez ikakvih problema u Americi i tako dalje. Dakle, ono što govorite je da njemački arhitekti znaju kako graditi, odnosno e, upućeni su u pitanje inženjer, inženjerija, a Amerikanci se bave više dizajnom i sličnim stvarima. Dakle, ja nemam ništa protiv američkih e, arhitekata, ali mi se čini sad da ne bi želeo netko od njih e, radi na gradnji moje kuće. Dakle, da li doista postoji tako velika razlika u e, njihovom pristupu? Pa u Europi imamo jako jako smo zahtjevni što se tiče inženjerstva, izolacije, vodopornosti, odnosno izolacije, a u SAD-u tome nije baš potpuno tako. Dakle, ako angažirate američkog arhitekta da e, dizajnira vašu kuću, on će vam napraviti, izraditi odličan dizajn, ali će, sa, će tražiti od e, europskog arhitekta da e, izradi kuću. Vjerujte mi, evo, kada se vratila u Europu iz SAD-a sa e, svojim kabinetom, dakle jedan američki arhitekt bi mogao biti e, zaprepašćen e, zahtjevima da se svim potrebnim mjerilima koja su potrebna u Njemačkoj, na primjer, da se izgradi kuća, u Njemačkoj, na primjer, treba više e, savjetnika, 50 e, obrazaca, treba veliki broj stvari, dakle, iscrtati, vodoinstalacije, električne instalacije, e, protupožarni sustav i tako dalje, a u Americi je to svedeno na, je puno manje. Da li je tome tako zato što je u Njemačkoj sigurnost na jako visokoj razini, možda, možda su zahtjevniji elementi nego što je tome to slučaj u SAD-u? Pa ne, ja sam radila u američkoj vojnoj bazi u Njemačkoj puno, sam radila za njih i tamo se moraju pratiti još strožije pravila. Dakle, ako u Americi postoje strožija pravila nego u Njemačkoj, onda moramo slijediti ta pravila i suprotno tome, na primjer, što se tiče e, osjetljavanja za e, hitni za izlaz za spašavanje to je na primjer u Americi je, su pravila puno stroža nego u Njemačkoj dakle eto da to se mora poštovati u na američkoj vojnoj bazi dakle to jest njemačka plova ali su američka prava dobro, vi ste studirali u Njemačkoj u e, SAD-u, ali europski arhitekt koji nije tamo studirao, koji želi tamo raditi, što konkretno on mora poduzeti sada? Pa najprije mora dobiti zelenu kartu, jer samo sa zelenom kartom može ići e, i tražiti e, polaganje ispita za licencu u Inkarbu, a za to se mora imati dokaz da ima 3 do 4 godine radnog iskustva u SAD-u. Dakle, najprije mora sa privremenom vizom e, raditi u SAD-u nekoliko godina, a onda uz malo sreće dobiti zelnu kartu i onda podnijeti zahtjev za e, licenciranje u NKR. I poslije toga, dakle, treba položiti nekoliko dodatnih ispita koji su dosta skupi, Mikrofon isključen. They have a high failure rate and velika je stopa neuspjeha e, na tim ispitima, a e, različiti su od e, savezne države do savezne države. Dakle, u Yorku i u i Kaliforniji, Floridi su ti ispiti drugačiji. Na temelju dokumenta koje sam vidjela i za koje mislim da ne bih trebalo raspolagati njima, čini se da neće doći do e, priznanja e, u određenim profesijama kao što je arhitektura. Dakle, što bi za vas bila dobro, bilo dobro rješenje ako nije međusobno priznavanje? Pa suradnja. Mislim da bismo trebali surađivati sa deom na projektima po mom e, osobnom iskustvu ja bih voljela vidjeti da te tip stupi na snagu jer sam e, radila u Njorku u velikom broju maloprodajnih središta koji žele otvoriti svoje podružnice u Europi tako da bismo imali mogućnost surađivati sa američkim e, maloprodajnim e, poslovnim subjektima u Europi. Najviše hvala. Sada ću zamoliti zastupnike da komentiraju i posle pitanja Najprije M. Clark ima riječ. Naš hvala predsjedavajući, hvala e, govornicima. Mislim da nam zanimljuju rasprave koju smo danas imali, e, da ima puno toga više osim samog ISDS-a o kojem se može e, razgovarati, tu ima puno više detalja i tu se može biti puno ambiciozniji glede ovoga svega, osobito kada se radi o međusobnom priznanju e, diploma kvalifikacija, to je nešto na čemu se treba raditi, da se smanje te prepreke otvaranje telekom tržišta i javna nabava i tako dalje. Ja imam komentar za gospodina Izbirika. On je bio upućen očito za koristi, govorio o koristi za potrošače, a po mom mišljenju pristup e, većem tržištu e, jeste dakle e, pozitivna stvar javna nabava može doprinijeti tome i to uopće nije ništa upitno u svemu tome, tako da se pitam da su kolege analizirali poslovne e, sporazume koji su već na snazi, kao što je Koreja, na primjer, ili da se radila analiza kanadskog sporazuma, da li ono biti može napraviti neku ocjenu za korisnike tih sporazuma No, to govoreći, e, ja mislim da su koristi od ovakvih sporazuma jako dobre. Hvala, Viktor, izvoli. Znači, hvala, Bernes. Ja mogu samo pozdraviti evo što održavamo ovakav sastanak, jer evo, dva sata nitko nije spomenuo koriniranu piletinu to pokazuje koliko je stvar ozbiljna. Vi govorite jako ozbiljnim stvarima, jako čvrstom argumentacijom i vrlo raznolik je vaš pristup o te tipu, općenito govoreći i konkretno govoreći u ISDS-u. Ja imam jedno jako političko pitanje u koje želim putiti troma govornicima, gospođo predstavnice Mišlina, šefca sindikata iz Švedske i nizozemski e, glavni menadžer. Dakle, recite mi kakva je vaša ocjena francuskih, švedskih i nizozemskih e, zastupnika kada govore o temi TTIP-a i osobito ISDS-a. E, zatim, da li ste razgovarali sa svojim zastupnicima Europskog parlamenta da vidite u svojim zemljama da vidite koliko su upoznati s vašim problemima i potrebama kako biste izgradili kako biste dobili dobre e, odgovore na svoje pitanja jer te tip nije samo o poslovanju već je se tu radi o geostrateškom odnosu e, unutar naše e, eurozapadnjačke obitelji. Hvala. Hvala lijepa Ben. Moram iskreno reći, bila sam skeptična kada sam čila da ćemo imati ovo saslušanje, ali e, ono je vrlo osježavajuće i vrlo pozitivno me iznenadilo. U svakom slučaju može se ustanoviti da oni koji rade u stvarnom svijetu imaju druge probleme i druga težišta od nas ovdje. Ja neću postaviti nijedno pitanje, samo želim e, utvrditi, čini se da e, barem e, današnji izlagači pokazuju veliko prihvaćanje TTIP-a uz neke prijedloge za poboljšanja. Smatram da je to jedna vrlo pozitivna stvar. Ako mi dopustite još samo jednu e, opasku, ja neću govoriti o arhitektima, ali moj muž je inženjer građevinarstva i radio je četiri godine u SAD-u, e, to je duše već dosta davno, ali on je dobio zelenu karticu E, imao je dvije inženjerske diplome, potom je e, tražio posao, također ga je prilično brzo dobio iako nije znao engleski i onda je njegov e, šef rekao Michael sjedi tu i nauči naše norme i standarde, on je to učinio i E, osobito, njegovo osobito težište je bila statika e, u vezi sa zaštitom od potreša. Potresa je nakon toga se vratio u Europu, dakle sve je to jako dobro funkcioniralo. Janik, izvoli. Evo, prva, prvi komentar e, o govoru povjerenice Malmström koja nam je govorila bajku o liberalizmu, gospodarski rast u Europi više od 10%, nema više nezaposlenih, liberalni model je dobar, treba nastaviti apsolutno u tom smjeru. No, ipak, posezati e, tom e, licitiranjem otvaranja radnih poslova, ucjenjivati ljude tako i reći da je jedan od osnovnih razloga da se to napravi i da se potpiše ovaj sporazum s Kanadom je skandalozno. Nek mi je Europska komisija točno da broj radnih mjesta koji su koji je stvorio sporazum s Kanadom, onda ćemo moći početi raspravljati. Jer ovo ucjenjivanje s radnim mjestima je skandalozno kada se govori s predstavnicima koji, koji su tu da govore o općem interesu. Drugo, Naravno vidimo kako se razvijaju argumenti e, oko te tipa. U početku se govorilo o nevjerojatnom gospodarskom rastu, a najambicioznija studija koja je izrađena za Europsku komisiju govori o 0,03% dobitka godišnje. I nadam se da će gospođa predsjednica švedskih sindikata pročitati tu studiju jako pomno. Jedina studija koja polazi od te studije Europske komisije da se primjeni model e, e, Ujedinjenih naroda govori o manje 600.000 tisuća radnih mjesta. I kad vidite raspoređenost E, gubitka radnih mjesta, govori se o manje 223 tisuće radnih mjesta manje u nordijskim zemljama. Dakle, kad se vratite doma i kad budete razgovarali sa ljudima koje predstavljate, nadam se da ćete o tim brojkama govoriti i malo mi je, oprostite, iznenađujuće ovo što govorite, da će neki dobiti, neki izgubiti, da, to je istina, ali e, tim bolje za one koji će dobiti, a tim gore za one koji će izgubiti, odnosno to je europski fond, za e, globalizaciju koju će platiti. i Čuti da i predstavnik sindikata govori da je privatizacija o privatizaciji rizika i o socijalizaciji gubitaka, to je u najmanju ruku iznenađujuće. Na kraju se kaže da neće biti gubitaka glede normi. Obama kaže neće niko dirati naše norme. Europljan kaže neće niko dirati naše norme. Pa o čemu onda mi ovdje pregovaramo ako niko ništa ne dira? pa onda je očito da nešto ne funkcionira u tome svemu. Ili ćemo se baviti tim stvarima i onda ulazimo u logiku međusobnog priznanja i onda se tu dovodi u pitanje direktiva RIČ, ako smo barem upoznati sa američkim procesom e, ocjenjivanja rizika glede kemijskih proizvoda i jako sam sretan što grupa Michelin i vjerojatno i ostatak e, industrije koji se bave e, kemijskim proizvodima da podržavaju rič, ali vas nikak nismo čuli dok, su, e, dok je Europski parlament se borio protiv rič, E, vi ste bili protiv nas, ali dobro je, dobro je ako idemo e, u zaštitu e, prava, ali evo, to je išlo do nekoj protiv zdravlja. I kad kaže Europska povjerenica da to nema nikakve veze sa našim zakonodavstvom, tri tjedna nakon privremenog odobravanja privremenog sporazuma s Kanadom komisija je ponovno dovela u pitanje direktivu o kvaliteti goriva kako ne bi bitumena zna goriva bila dovede, u problemima. I isto tako je bilo problema s endokrinim proizvodima. Dakle, može e, globalizacija je izuzetno kompleksna stvar, ali molim vas nemojte da nam itko priča bajke kada imamo 27 nezaposlenih ljudi, kada ljudi pate i kada imamo čitav evropski projekt za izgraditi. Merci. Um, c'est vrai, euh, Victor, on n'a pas parlé de tous les Gospodja Arena, izvolite. Viktor, istina je, nitko nije govorio o kloniranom e, noj piletini, ali nitko nije spomenuo niti ISDS. To znači da e, osobe koje su se javile za riječ nisu rekle da će ISDS riješiti njihove probleme. Mislim da je i to važno da spomenuti. Ima jedno pitanje za e, sindikat švedski sindikat kad kaže da će biti dobitnika i gubitnika, mislim da bi bilo dobro da se radi na utjecaju nakon pregovora, dakle mislim da, je, da su rađene ocjene utis, utjecaja prije pregovora, ali da, ocjena utiska oko ne znamo čega. Dakle, bilo bi dobro da se napravi ocjena utiska prije glasanja i da to ne budu makro e, studije, dakle, po regiji, po sektoru, po tipu zanimanja, da se vidi tko dobija, tko gubi, jer mi se ne čini da bi bilo dovoljno da se podhranjuje Europski fond za e, dopunjava Europski fond za globalizaciju, e, da se pomogne onima koji će ostati bez posla, jer Europski fond za globalizaciju predstavlja 150 milijuna i time nećemo riješiti probleme svih katastrofa koje će se desiti. Danas se uopće ne razmatra o povećanju sredstava za taj Europski fond, e, svjetski svjetski fond za globalizaciju, ali tu se poseže onda kada nešto nije u redu, dakle to znači da se stavlja neki e, Hanza dolazi do problema evo, da vidimo da li su švedska vlada i sindikati spremni da se zalažu za, tu, za ovu hipotezu. Dakle, na temelju analize o dobicima i gubicima moglo bi se razmotriti o uspostavi veće solidarnosti između zemalja i regija koje dobijaju i sektora koji, koji su dobitnici, a solidarnosti prema zemljama, regijama i sektorima koji su na gubitku, kako bi se dakle dopunjavao Europski fond za regionalizaciju. Dakle, tako bismo anticipirali probleme, ne bismo ih malčice spriječili, već anticipirali, tako da se kažemo ako ima jedan sektor koji, je, e, koji cilja konkretno, koji je meta globalizacija, onda kako pripremiti taj sektor za alternativu, isto kao što se pripremaju zaposlenici za alternativna rješenja, za drugi posao. Na kad se govori o europskom e, proračunu, jako je teško uspostaviti tu europsku e, solidarnost. Možda su šveđani za, švedski poslodavci razmatrali tu solidarnost, dakle da vidimo Hvala. Hvala. Sada gospodin Krasnovski, Krasnodemski. Dopuste, govorit ću poljski. U biti, moje pitanje nije upućeno samo govornicima, već i organizatorima zapanjujuće na ovom javnom saslušanju, jer tijekom brojnih e, sastanaka e, vidim nešto zanimljivo, a to je da organizatori nikako ne, ne uzmeju razmatranje da pozovu ljude iz drugih e, država članica. Kao da 2004. nije došlo do proširenja Europske unije i drugog još 2007. Dakle, imam jedan zahtjev. Dok raspravljamo o problemima o TTIP-u, ICT-u, o Junkerovom planu, mislim da bismo trebali shvatiti da je Europa danas veća nego što je prije bila. Zatim, arhitekti. Pa dođite, vidjeti arhitekte u Bukureštu, Budimpešti i drugdje. Zatim drugo pitanje. Mislim da bismo se trebali sami zapitati u vezi s ovim što je gospođa Arena na samom kraju rekla. Dakle, TTIP polučiti različite rezultate različitim dijelama Europe. I trebali bismo imati ocjenu utiska, utjecaja Dakle, ja se pitam kako će to utjecati na moju zemlju u kojoj živi 38 milijuna ljudi koja ima određenu ulogu u Europi. Dakle, kakav će to biti, kakav će to imati utjecaj na poljske poslovne subjekte koji nisu toliko trgovali E, sa SAD-om dosad, mi smo prije trgovali sa Rusijom. Dakle, evo, to je moj općenit poziv upućen vama. Zatim želio bih čuti i odgovor zašto na ovakvim mjestima kao što su ovakvi e, ovakve sastanci, zašto nema predstavnika e, sindikata iz istočne Europe, eto mogli ste pozvati nekog predstavnika neke poljske luke, na primjer. Hvala. Gospođa Keller, izvolite. Hvala, hvala svim govornicima, hvala moderat voditeljima. Ovo jest donekle različito nego što smo imali običaj. No, meni je bilo ovo jako zanimljivo slušati, no još uvijek imam to pitanje u glavi, a to pitanje glasi što je to što će nam TTIP pružiti. Sobjeno smo imali priliku poslušati predstavnike industrije, ono što smo čuli u biti jeste da će to e, pomoći da se novce uštedi jer se neće plaćati carina, što ćete napraviti, e, ušto ćete uložiti to, pa uložit ćemo to u e, osposobljavanje poduzeća da bude konkurentnije, a koliko shvaćam, to neće, nećete dakle dati ljudima u vidu povećanja plaća. Što se tiče Luke, čuo, čulo sam da su velika očekivanja prema te tipu. Općenito u biti se puno toga očekuje od liberalizacije, ne toliko konkretno te i pe p-a. Dakle, što to može stvoriti glede gospodarskog rasta? i posla ne znamo, osim evo, ovo što, što, je, što nam je Janik ukazao i tu se uopće ne govori o nekom velikom gospodarskom rastu, tu se više govori o gubitku radnih mjesta, no i jedno i drugo je vjerojatno istina, evo Marija je rekla, neki će nešto dobiti, neki će nešto izgubiti, ali trebamo globalno sagledati situaciju tu će biti dakle i gubitaka radnih mjesta i vjerovatno i e, do smanjenja plaća će doći. Dakle, nema stvarnog dokaza o koristi koje će to donijeti za europljane, a veliki broj stvari koji izazivaju zabrinutost i to ništa nije osporeno. Na primjer, pitanje životnog standarda. Da, ja slažem da bi bilo lijepo imati bolji životni standard, ali ako saslušamo komisiju, onda možemo samo čuti da e, ti standardi neće biti smanjeni, ali mi bismo htjeli čuti da, da će oni biti povećani, a kako? Zatim, isto se tiče i e, energije, energetike, komisija kaže da e, se neće povećati rad na poslovnim govorivima i u SAD-u LM e, na tu se treba zapitati isto tako što će se raditi sa hidrauličnom e, hidrauličkim lomljenjem, frackingom. Dakle, evo, htjela bih čuti da li će me neko osporiti što će to stvoriti za naše sugrađane, za investicije, održiva ulaganja, e, zaštu okoliša, zaštu potrošača, za plaće, za radna mjesta. Eto, jako sam vas znati Hvala. Možda s moje strane jedan odgovor na kritiku koju smo čuli što se tiče istočnoevropskih zemalja, to je bio slučaj, jednostavno slučajnost. E, mi smo prije dva tjedna e, zapravo imali zajedničko saslušanje gdje su bila dva predstavnika iz istočnih, e, istočnoevropskih zemalja. Mislim da E, to nije zapravo e, toliko bitno e, voditi račun o tim vrstama statistika je ravnoteža nego da se trebamo koncentrirati na ono što nam je svima zajedničko. Naravno da moramo razvijati jedan starni dijalog. Jedan problem koji se tiče standarda. Mi želimo jedno međusobno priznavanje na visokoj razini. Kako ćemo to zapravo uspjeti e, regulirati? Kad e, promatram ponašanje SAD u međunarodnim e, tijelima što se tiče zajedničkih standarda, onda E, to ne, po, me ne potiče na optimizam. 14. E, studenog je OECD u Ženevi e, usvojio nove standarde za E, gume, to su prihvatile gotovo sve zemlje svijeta, ali SAD nisu. Dakle, kako na temelju toga onda možemo biti optimisti i očekivati da će se situacija poboljšati usvajanjem TTIP-a? Evo sada e, naša predsjedateljica ima riječ kako bi nam dala jedan sažetak. Hvala, ne, to neće ih biti lako Ovdje imamo i komentare i pitanja i tako dalje. Nekoliko od njih odnosilo se na procjene utjecaja i govorilo se o tome da se jednom kad se postigne dogovor, a prije rectifikacije, sporazum pošalje na procjenu učinka. Ne znam da li bi to moglo funkcionirati. Možda vi, Johannes, možete nešto reći jeste li vi, to je bilo pitanje, napravili procjenu učinka za sporazum CETA? Jeste li to e, napravili? Ako e, znate e, koliko košta takva jedna procjena učinka kada se radi o sporazumima poput CETE ili TTIP, pa to je danas preskupo, prema tome nismo to napravili. Drugo, pokušali smo samo objasniti da iz e, prethodnih iskustava e, znamo da e, može i sporazuma poput ETIPA imati prednosti, to su niže carine i tako. I to je nešto što u konačnici može biti pozitivno za potrošače. Nadam se da sam to jasno rekao u ovih prvih pet minuta što sam govorio. A inače, e, ono, to u norme, odnosno carine su već i onako dosta niske. E, to je ono što Amerikanci nazivaju voće koje raste na niskim granama. Ako uspijemo se riješiti tih carina, to će biti pozitivno. Međutim, ono što se najviše mora napraviti za te tipe su necarinske e, barijere i to je nešto što učinak čega je puno manje jasan, zato što stručnjaci zapravo ne mogu brojkama iskazati kako bi se e, tu, e, koje bi posljedice, odnosno profit tu mogli postojati. Amerikanci inače spominju velik broj pravila i normi gdje kažu dobro, ako neke stvari smanjite, onda će to biti korisno za ljude, ali kada govorimo o podacima i druge strane, to je se sve lakše, mogu, mnogo manje lakše e, izraziti u brojkama. Dakle, carinske i necarinske barijere su dvije sasvim različite stvari. Suzan, e, danas ste se našli pod vatrom. Jenik je spomenuo da će zbog TTIP-a 600 tisuća radnih mjesta nestati. Jeste li pročitali tu studiju? Pa ako jeste, što o tome mislite? E, zastupnik je postavio jako bitno pitanje. Ja studiju koju vam spominje e, poznajem, ona je vrlo negativna e, i to kada se radi također i o gospodarskom rastu i u Europi i u Americi, zapravo podaci alarmantni. Ali postoji studije koje ukazuju da se radi jako pozitivno E, sporazumu gdje bi se stvorila mnoga radna mjesta. Preostaju još tri značajne studije e, koje e, imaju određena ograničenja. to su sve u svemu tih pet glavnih studija o TTIP-u. Odbor INTA i Europski parlament koliko sam shvatila, procijenio je studije Europske komisije i kažu da te studije nisu e, zapravo sasvim pouzdane, ali da su to najbolje kojima se može koristiti. Tu se da e, u tim studijima se ustanovljava da će doći do poboljšanja na dugi rok, poboljšanja rasta ograničeno, ali da će ga ipak biti, što će se pozitivno odraziti na radna mjesta. Kada razgovaram s kolegama iz američkih sindikata i situacije s porazumom nafta, oni su jako razočarani brojem radnih mjesta koji je sjevernoamerički sporazum u slobodnoj trgovini postigao. Dakle, moramo vidjeti kako se E, to može odražavati i jesu li svi sporazumni isti. Kakve mi, kakva mi radna mjesta otvaramo u Europi? Nije jedino bitna količina radnih mjesta, već i kvaliteta istih je jako važna. E, čuli smo puno i o mjerama štednje i što se tiče solidarnosti, e, mi se zajedno s kolegama i sindikalistima borimo protiv politika trojke koje uništavaju jug Europe. To jesu važna pitanja i mi se njima bavimo. Mi međutim mislimo da TTIP ima potencijale ako želimo e, biti, e, da može biti dakle dobar, ali ne možemo mi na njega sada pristati. E, moramo vidjeti kakve, što će se na kraju e, dogovoriti i onda je na vama da odlučite hoćete li glasati za ili protiv tog sporazuma. E, jedan je zastupnik na kraju govorio o pilotin. E, mi kontaktiramo e, evropske e, švedske sindikate, a isto tako i naše zastupnike. Fabijen, postavljeno vam je pitanje i vezano također za poduzeće Michelin. Ono što neke ljude iznenađuju da TTIP neće nužno otvarati radna mjesta ili da će ta radna mjesta dati dobre plaće. Da, to je možda za mene kao što je nam zastupnik rekao da nema posla za nove zemlje Europske unije. Mi imamo tvornicu i u Poljskoj i u Rumunjskoj. E, mi kao Francuzi želimo biti prisutni i u e, drugim novim e, zemljama Europske unije. Teško je napraviti definitivni angažman za jedan sporazum koji, za kojeg ne znamo kada će se on potpisati. Mi ulažemo u Europu, želimo da Europa izvozi proizvode koji će biti proizvodi visoke kvalitete, da će to biti visoka tehnologija. I TTIP nam u tome može pomoći i zato će to biti pozitivna pomoć ali reći da će se to pretvoriti u određen broj radnih mjesta, odnosno određenu svotu koja će biti uložena, to je u ovom času jako, jako teško reći, jer će ovaj sporazum i njegove učinci znati tek za nekoliko godina. Ali bez obzira na sve mi želimo ulagati u Europu kako bi Europa ostala na do visokoj razini izvoza i imala visoke tehnologije. htio bih vam postaviti pitanje, jeste li vi u kontaktu s vašim eurozastupnicima? Naravno, mi objašnjavamo francuskim zastupnicima naročito što mi namiravamo napraviti kako možemo u Europi, drugdje i u SAD-u ali e, razgovaramo i sa zastupnicima koji nisu eurozastupnici jer radimo u puno europskih zemalja pa kontaktiramo primjerice njemačke zastupnike, španske zastupnike i tako dalje. Hvala. E, Mark iz Rotterdamske luke. Vi nemate nikakva očekivanja za TTIP i općenito za e, liberalizaciju. U osnove, bez obzira o kakvom se sporazume radi, što ima više izvoza i uvoza, to je dobro za vas. Mm, za nas je uvoz i izvoz Rotterdamske luke je sa 91 zemljom, dakle jako puno zemalja. Ali već sam rekao da sa SAD-om imamo relativno mali postotak e, trgovinske razmjene sa SAD-om izravno. 2,5 odnosno 7% i tu mislimo da bi moglo doći do poboljšanja. Ali e, mi smo zapravo samo neko ko olakšava trgovinu. Primjerice njemačka tvrtka e, napravi određeni proizvod, dođe kod nas, a onda mi taj proizvod iz naše luke šaljemo i sad Prema tome nismo mi ti koji izravno išta prodaju. Tu e, sam primjedbe i u ukapljenom plinu i ono što je gospodin Tinks rekao o tome. Rotterdamska luka puno ulaže u terminal LNG, a isto tako i za unutrašnjost Europe jer to može biti dobra vrsta, e, dobar način prometovanja. E, to je čist, e, čista vrsta transporta, nema emisija CO2 i ulazi se, dakle čiste ostaju i unutarnjih plovnih putevi. E, međutim, vidimo da postoji ograničenja vezane za kapotažu e, putem TTIP-a, dakle da jedna e, da se brod može zaustaviti samo u jednoj luci SAD-u i nakon toga mora otići primjerice u Kanadu ili Meksiko. Ako pogledate veličine brodova i veliki kontejnerski brod od 18 tisuća e, tona nostivosti došao iz Singapura. On je u Rotterdamu iskrcao samo 7 tisuća tona, a nakon toga išao u Hamburg. Prema tome, ako želite e, ekološki promet vezano za ukapljeni plin isto tako, e, dakle, e, treba ga uključiti u TIP, u protivnom brodari neće nikada investirati u e, čist pomorski prevoz preko Atlantika. Mi smo govorili o tome koliki optimisti možemo biti, ali to je pitanje koje morate postaviti sam sebi gospodine Lange. Gospodine Lange, e, vi e, molim zaključite sastanak. Hvala lijepa. Predstavnici Europskog društva su obogatili e, naš e, sastanak i hvala vam lijepa na tome, bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama. E, ovo saslušanje je bilo življe i zanimljivije nego obično. Zahvaljujem i našem tajništvu na pripremi i vidimo se sutra ujutro u 9 sati kada ćemo nastaviti sa radom. Hvala lijepa.